ponedjeljak je poslijepodne uvijek malo kasnimo i zapravo sa zakašnjenjem počinjemo svi putuju, ali sad je 3.10 pa mislim da možemo već početi s poslom. Evo kao prvo, e, koliko znam da smo, smo se već našli na sastancima u Strasburu i na sastanku posvećenom razdoblju post e, Kotonua, ali unatoč tome što smo se puno puta već vidjeli u ovoj novoj godini, uključujući na plenarki, ipak vam želim sada e, još jedan puta sretnu novu godinu, i podsjećam vas da imamo još dosta sastanaka do završetka našeg sadašnjeg saziva, do isteka našeg mandata. Nadam se da ćemo završiti e, sve dosije na kojima smo počeli raditi i moram apelirati na kolege da dolaze na sastanke. Idem odmah na dnevni red. Moram vam reći koje su izmjene dnevnog reda. Kao što smo već rekli i dojavili našim članovima u pismenom izdanju, tri mišljenja o zajedničkoj poljoprivrednoj politici, to su točke dnevnog reda 17, 18 i 19, od odgođene su za 7. veljače. To je zato što je bilo jako puno članova koji nisu imali e, dovoljno vremena da sastave kompromisne prijedloge. Zbog toga će glasanje početi u 10 sati, a ne u 9.45. Tako to je da znaju naši članovi. U 10 počinje glasanje, a ne u 9.45. Također želim vas podsjetiti da sutra poslije podne u 5.30 E, idemo na zajednički dio sastanka sa AFET-om, odborom za vanjske odnose, vanjske poslovu, kako bi e, raspravljali o Endici izvješću, tom novom instrumentu za budući okvir za vanjske investicije u okviru e, VFO-a. To će se držati od pola šest do pola sedam u dvorani Jan 2 kv 2 Znate da smo puno govorili o tom novom instrumentu i slušat ćemo o naših izvjestitelja već dovoljno o tome kako bi mogli prije glasanja e, doći do nekih pametnih kompromisa. Predviđeno glasanje za četvrtog trećeg. Prema tome, to nam daje dovoljno vremena da izradimo te naše kompromise. Možemo li onda ovakav dnevni red sa ovim izmjenama usvojiti? Možemo. Dobro, hvala. A sada još samo nekoliko objava s moje strane kao predsjednice odbora. Dakle, želim vam E, vas obavijestiti o dva odvojena sastanka sa zajednička sa dva različita e, e, odbora. Jedan će se prvi održati od 9 do 10 i 15, 24.1. sa pododborom za ljudska prava. Tema će biti humanitarno stanje u Jemenu. Održat će se to u ASP u 3G3 jer ljudi su, svi ste već upoznati sa onim užasnim stanjem u Jemenu i Čuli ste već izvješća o tome, o tome ćemo raspravljati. Zatim, 29. siječnja ćemo održati razmjenu mišljenja sa odborom za nadzor proračuna i odborom za vanjske poslove o posebnom izvješću e, revizorskog suda o instrumentu za izbjeglice u Turskoj. To je drugi e, uzajamni fond za Afriku i ono što se događa tamo, dakle poseban fond za hitni fond za hitnu pomoć, dakle Evropske unije Africi, kao i o tome koliko su transparentan način raspoređivanja tih evropskih sredstava i kako ih to provode nevladine organizacije. Razmjena mišljenja će se održati u janu 4Q1. Na kraju da vam kažem da imamo novog e, našeg službenika, dužnosnika za kontakte s javnošću i tiskom, i zove se Tila Mekantoni. Čuo sam da e, im, Tila Mekantoni ima zapravo jedan sjajan, da tako kažemo, e, bivši život i puno radnih uspjeha kako teoretskih, akademskih, tako i profesionalnih upravo na području razvojne politike. Mislim da smo se već i prije sastali i mislim da poznajete kolegu e, Tila Mekantonija. On će nam pomoći da budemo puno prisutniji, vidljiviji i to će nam naravno pomoći u ovom dobu predizborne kampanje, ali kasnije u radu. Zatim točka treća dnevnog reda, to je usvajanje odluka koordinatora i preporuka. Preporuke i odluke sa koordinatorskog sastanka od 20.11. nalaze se u vašem dosjeu. Sve je to usvojeno, ako imate kakvih komentara možete još naknadno donijeti. Zatim, da li ima nekakvih objava od strane komisije? Ne. Dobro onda sutra nam dolazi povjerenik Lonidis na naš sastanak i e, onda ćemo se čuti od komisije kako bude došlo na red. A sada idemo sa našom prvom zapravo konkretnom sadržanom točkom dnevnog reda, a to su aktivnosti Europske investicijske banke izvan Europske unije. I s te strane smo vrlo sretni što je s nama danas predsjednik EIB-a, Werner Hoer. Mi smo već e, kao odbor sa Kundunom i Marijetom Jeger iz eib održali jednu razmjenu mišljenja i ljudima koji su bili, koji su došli iz Europske e, glavne uprave za razvoj. A danas ćemo govoriti naravno o financijskoj arhitekturi Europske unije, kako je predviđena za investicije izvan Europske unije i pogotovo o tome kako izgledaju naše investicije namijenjene Afrike, za, pogotovo za stvaranje novih radnih mjesta. I znamo da je postoji investicijski fond kojim bi trebao zapravo našu politiku razvojnu dignuti na jednu višu razinu i da je naravno predviđeno i trošenje i ulaganje više europskih sredstava u te instrumente za to financiranje u zemalja naših partnera koji su u razvoju. Zajedno s ostalim globalnim institucijama i drugim kao što su UN, zatim sa zatim drugim europskim institucijama, nacionalnim vladama i tako dalje, potrebno je jasno pojačati učinke financiranja razvojnih projekata. I mislim da je jako dobro da ćemo danas sa gospodinom Hojerom razgovarati o tome kako će izgledati ta nova arhitektura financiranja vanjskih investicija Evropske unije. Znam da ste već od drugih e, glavnih razvojnih banaka kao što je EBRD, glavna Europska banka za razvoj i obnovu, e, s njima već u razmjenama mišljenja vidjeli kako se sredstva troše kako bi ostvarili najbolji mogući učinak, a sada ćemo čuti od gospodina Hojara kako to izgleda trenutno sa EIB-om. Izvolite gospodine Hojar, imate riječ. Hvala lijepo. Dame i gospode, velika je čast za mene sudjelovati danas u raspravama e, Odbora za razvoj danas poslije podne. E, prošlog tjedna sam se obratio plenarnom zasjedanju u Strasburu u kontekstu e, godišnjeg izvješća koje Europska e, investicijska banka podnosi EPU. I čvrsto vjerujem da ta razmjena mišljenja može igrati vrlo važnu ulogu u daljnjem jačanju naših odnosa, odnosa između ovog visokog doma i EIB-a i vrlo sam zahvalna našoj vašoj predsjednici Lindi Mekavan što mi je dala tu priliku. U EIB mi smo Znamo da smo poznati za svoje investicije izvan unutar Evropske unije najviše. Međutim, istodobno ovaj odbor je svjestan da je već za 55 godina EIB jedan od ključnih aktera u podržavanju evropske vanjskih e, i razvojnih politika i to u čitavom nizu različitih država izvan evropskih granica, što sa jednim vrlo konkretnim učinkom, a uz minimalne troškove za evropski proračun. E, znamo da postoje veliki svjetski igrači koji danas zapravo djeluju diljem svijeta i znamo da će doći do velikih promjena za nas kao Evropljane na koje će Evropska unija morati uskoro odgovoriti ukoliko ne želimo preuzeti rizik da zapravo potkopamo svoju poziciju i pogoršamo svoju poziciju na globalnoj sceni. I ja čvrsto vjerujem da ovo sve skupa može Eh, ovaj naša raz, kompletan eh, razmjena mišljenja zapravo ojačati našu poziciju. I da sad se vratimo na to. U našoj Europskoj investicijskoj banci, kao što smo već rekli, bolje ne znaju po našim investicijama unutar Unije. Međutim, već 55 godina EIB je bio zaista ključni igrač u potpori koja se pruža europskoj vanjskoj razvojnoj politici u čitavom nizu država izvan europskih granica i vrlo je važno da u ovo doba kada se zapravo resursi postaju sve e, manji, da mi de facto nanosimo vrlo male troškove europskom proračunu. E, EU banka je globalni e, da kažemo predvodnik u crowd financiranju, dakle skupnom financiranju privatnog sektora i o izradi vrlo inovativnih financijskih rješenja za javni i privatni sektor. Kroz naš angažman u projektima unutar i izvan Europske unije mi smo u jedinstvenoj situaciji da steknemo sektorsku stručnost kroz sve regije i u svim tipovima projekata koje možemo da globalno primijeniti. E, ovaj odbor zna najbolje da mi djelujemo u svim dijelovima svijeta, a to posebno u Africi, Karibskim državama i Pacifičkim državama. I, kao što znate, mi imamo ekspertizu, financijske instrumente i preuzeli smo tu veliku odgovornost da stvorimo učinak kroz investicije koje su veneze za prioritete Evropske unije ili prioritete naših partnera iz AKP država. Vi znate da smo se mi sada maknuli sa koncentracije na volumen, nego smo se isključivo iskoncentrirali na to koji su konkretni učinci naše pomoći i naših investicija. U zadnje četiri godine samo smo otprilike 10 e, milijardi eura izdvojili za financiranje afričkog kontinenta, pri čemu smo na taj način time mobilizirali, potaknuli investicije od gotovo 30 milijardi dolara. Te investicije popravljaju život i stvaraju lokalna e, radna mjesta. Ona financiraju mala srednja poduzeća i mikropoduzeća, ali koje imaju inače ograničen pristup e, financijama, ali posebno smo se pritom fokusirali na poboljšanje života afričkih života, žena. U istodobno mi smo se angažirali u javnom i privatnom sektoru kako bi pomogli da se nadogradi, da se zapravo nadopuni i premosti onaj ogromni jaz u infrastrukturnim e, nedostacima ili totalnom ne, neimanju bilo kakvih sanitarnih higijenskih uvjeta. To znači to su sektori koji uključuju energetiku, vodu, pitku vodu, sanitaciju, kanalizaciju, odred i tako dalje i transport. To znači e, mi radimo dakle primjerice brinemo se za opskrbu pitke vode za više od pola milijuna ljudi u Bamaku u Mali. To znači da mi popravljamo dovod e, struje za neke od najsiromašnijih ruralnih područja u Gambiji, Gvineji, Mali ili u Keniji. To znači da pomažemo u Fidži u njihovom sanitarnom sustavu da bude otporniji bez obzira kako bile ekstremne vremenske nepogode ili pomažemo jednom brzo rastućem Dakoru da uopće napravi jedan urbani transportni sustav u gradu i sve ostalo sustava. Nadalje, mi smo nadalje nastavili podržavati Evropsku uniju, usklađivati sve naše djelatnosti sa evropskim e, prioritetima u njihovim odnosima sa partnerima iz AKP-a. Ali da vam samo kažem kako mi danas stojimo. Recimo, mi smo jako puno učinili na zelenim i e, obveznicama za održive e, razvojne ciljeve. Mi smo na početku kad smo počeli s tim, onda smo, postojao jedan ogroman skepticizam, jer postoji naravno jedan, vrlo je lako reći, ali teško je provesti, da se izdaju obveznice koje su zelene ili obveznice vezane za ciljeve održivog razvoja. Jer vama trebaju jasni kriteriji da znate što znači zelena obveznica. Morate biti pritom transparentni i odgovorni za to što radite i polagati račun, naravno, kad se to dogodi. I niko nije tada vjerovao kad smo počeli s tim da će tržište u međuvremenu narasti na nekoliko stotina milijardi vrijednosti zelenih obveznica. Ali mi smo radili to i naučili iz toga. glavni tajnik UN-a, kad sam bio na razgovor kod njih, onda su me pitali da provjerim da li je ideja zelenih obveznica koje se fokusiraju dakle na jedan vrlo konkretan svrhu, cilj naših investicija, ne bi li se to onda moglo koristiti isti model zelenih obveznica s kojima smo mi počeli i za obveznice za takozvane održive ciljeve održivog razvoja. Jer vidite, UN su naravno e, slavili, htjeli obilježiti uspjeh svih ovih odluka o popisu e, ciljeva održivog razvoja koji su usvojili globalno ali su znali da samo davanje novaca samo po sebi neće nikad biti dovoljno, jer nećemo moći na taj način samo ako se samo izdvajaju novci naših poreznih obveznika za pomoć, nećemo onda ostvariti ciljeve održivog razvoja. Dakle, moramo stvari vrlo precizno usmjeriti, vezati za projekte konkretno iz tog područja i uvijek pokušati svakom tom, taki taj projekt koji nam se pojavi, iz tehnički gledano, e, dakle promotrit ga, analizirat ga, provjerit ga sa adekvatnom brižnošću i vidjeti da li on doista spada u ono što je spada u, u, područje e, ostvarenja ciljeva održivog razvoja. Naravno, i onda idemo na crowd, eh, dakle crowd financiranje, odnosno skupno financiranje. I zaista mi smo onda, nakon što nas je UN na to potaknuo, na nalik na naše zelene obveznice počeli eh, prvi puta prošle godine izdavati i ove obveznice za ciljeve održivog razvoja. I to su, to je jedna posebno jedna kreativna institut. Počeli smo sa jednim malim iznosom od 500 e, milijuna eura za glavnom projekte vodovoda u zemljama u razvoju, ali smo onda stvar proširili. Sljedeće područje koje ćemo u tom kontekstu istražiti će biti područje izdavanja e, obveznica za ciljeve održivog razvoja na području jačanja zdravstva, zdravstvene zaštite i edukacije obrazovanja. Dakle, mi moramo gdje god postoje organ, međunarodno organizirani fondovi djelovat, jer moramo, dakle, tu gdje prikupimo te novce, njih namijeniti zaista vrlo specifičnim ciljevima, a to je taj izuzetan instrument koji sad imamo, upravo te obveznice za e, ciljeve održivog razvoja. E, mislimo da će to zapravo ostvariti jedan dugoročni i sve uključujući rast, što je posebno važno za zemlje u razvoju. Ne moram vas podsjećati da su izazovi s kojima se mi na našem području susrećemo ogromni. Naravno, s jedne strane imamo recimo SAD koji se povlače iz globalnog vodstva, s druge strane imamo Kinu koja napreduje i sve međunarodne igre sve veću ulogu, posebno na afričkom kontinentu. A onda se zapravo Europa nalazi pod više zapravo je pozvana da iskaže u ovoj situaciji nesigurnosti i sve velikih izazova u svijetu. Europa je pozvana da iskaže jače vodstvo i da se zapravo jače angažira za globalna pitanja. A ako mi želimo poštivati sve obveze koje smo prihvatili na području ciljeva održivog razvoja, ako se želimo nositi sa izazovima migracija, morat ćemo promijeniti našu politiku financiranja. Postoji puno neučinkovitosti danas unutar evropskog financiranja razvoja. A postoji sve veća potreba za većom koordinacijom, novim financijskim instrumentima, i inovativnim bankovskim rješenjima. Dakle, mi želimo u Europskoj banci, mi smo spremni sudjelovati kako bi olakšali i koordinirali evropske vanjske investicije za naše donositelje političkih odluka. I kao što vidite, upravo tijela, pošto su vaša za Europski parlament, vijeće, i komisija, oni su ti koji de facto trebaju našu e, pratnju, našu bankovnu ekspertizu kako bi mogli realizirati svoju politiku na području razvoja. Moja služba je naravno uvijek spremna pridonijeti iz razvoju evropske arhitekture za financiranje razvoja kako bi ona odgovarala svrsi, kako jedna koja bi bila pomogla Europi da napokon, da napokon barem djeluje u skladu sa svojom važnošću i da tako nastupa na svjetskoj sceni u skladu sa svim onim što ona doprinosi cijelom svijetu kao jedan od najvećih donatora globalno gledano. E, već prošle godine sam e, rekao u našim europskim izvjestiteljima, parlamentarnim izvjestiteljima, i pisao im i s njima podijelio naše razmišljanja o europskom prijedlogu Europske komisije za jedan novi E, okvir za vanjske investicije u okviru budućeg VFO-a, takozvani NDC uredba. E, tu raspravu u NDC-u e, to je, možemo reći da će odrediti da li će ta rasprava će zapravo donijeti odluku o tome da li će EIB biti u stanju nastaviti sve operacije u trećim državama, uključujući i i da li će e, naši zakonodavci pomoći da se ojača pozicija EBA kako bi se u cijelosti maksimirao njezin potencijal kao bilateralne Europske banke za razvoj. E, mi znamo da mi imamo tri glavna načela na kojima temeljimo naš našu raspravu ndc a to je izgraditi na on, raditi dalje na onom što već funkcionira i što dobro funkcionira, ojačati, dakle osigurati jasnu podjelu između rada svih europskih institucija i produbiti europska partnerstva. Znamo da je to zapravo ključno jer mi smo de facto za onu arhitekturu nakon 2020. mora imati jasnu sliku kako će gledati financiranje izvod Evropske unije i mm, kao što znamo ključni amandmani na e, nacrt uredbe o NDC-u, to će biti e, sutra još na dnevnom redu, o tome će se u odboru glasati. Ali da na kraju zaključimo, mislimo da je bitno da se svi ti amandmani usvoje kasnije na plenarnoj u veljači. To znači da je najbitnije da se odredi da su to odredbe koje će nastaviti sa jednom posvećenom javnom, dakle sa politikom e i a koja je posvećen javnom sektoru. Drugo, e, odredbe koje zadržavaju instrument za financiranje zemalja AKP prostora. Jer vidite, samo osiguravajući taj instrument u okviru idućeg VFO-a, to znači da ćemo 20 milijardi eura iz privatnog sektora za investicije u Africi koji će se moći po, e, uz trošak od nula eura iz europskog proračuna realizirati. I na kraju e, odredbe koje će točno razjasniti i precizirati ulogu Europske investicijske banke unutar Evropske unije EIB e i Evropska komisija su postigli dogovor o podjeli rada i zadaća u kontekstu e, Velikog fonda i programa Invest EU. Ovaj presedan se može jasno primijeniti i na sve naše djelatnosti izvan Evropske unije i na uredbu NDC-a. Hvala vam puno na vašoj pozornosti, a sada se radujem našoj raspravi koja će krenuti. Ja sam siguran da je tu je kremene Marija Schopenhauer koja je naša glavna ravnateljica za operativne djelatnosti i s tim da je uglavnom se koncentrira na rad sa našim globalnim partnerima koja će mi pomoći da ovdje odgovorim na vaša pitanja i sada kažem s radošću iščekujemo raspravu. Hvala lijepo gospodine Hoer. Mi imamo jednog od naših suizvjestitelja, Šarla Görena. Šarl, izvolite, hoćete uzeti riječ možda da nam kažete koje su pozicije za parlament tu bitne. Hvala, gospođo predsjednice. Ja ću početi, no morate me i zaustaviti, jer imam jako puno pitanja koje želim postaviti gospodinu Hoeru. Mislim da je izuzetno važno podcrtati da Europska investicijska banka je jedna od institucija Europske unije i u tom smislu ona se podvrgava standardima Europske unije. Za naš odbor je to izuzetno važno. Ona djeluje i izvan Europske unije. Da izgleda da nema prijevoda na njemački. Izgleda da je sada sve u redu. Hvala. Znači, vrlo kratko kako bi Marija mogla e, pratiti pitanje. Ja sam se referirao na činjenicu da je EIB europska institucija koja isto tako odgovara standardima u okviru Europske unije to na unutarnjem i vanjskom planu. Ona je dio obitelji, ako to možemo tako reći. Ne bih želio da izađete iz dvorane, a da si ne osmisli smo na bolji način kako to funkcionira i koji su to potencijali funkcioniranja EIB-a. Imamo zemlje u razvoju i mm, takva država neće moći e, napredovati ako ne prođu kroz fazu industrializacije. Sve zemlje, osim Novog Zelanda, su to prošle. Znamo koje su potrebe u Africi, znamo da u određenim državama to može funkcionirati. Felix Shaw je bio u Luksemburgu i tamo je isto tako promicao isto tako djelovanje e, automobilske industrije povezano sa onim što se događa u Ruandi i Ugandi. Kad imamo dovoljno upravljanje e, tamo, onda ćemo imati razvijanje tih aktivnosti, to će funkcionirati. No, moje pitanje je sljedeće. Ako se ograničimo na razvoj tamo gdje je to moguće, gdje je kontekst e, isto tako povoljan za razvoj, onda određena, čak e, određene polukontinente stavljamo sa strane Kongo. Republika Kongo i tako dalje. Imali smo također i e, glasove koji su govorili o konkretnim zonama. Imate, na primjer, zemlje koje su korumpirane, e, ništa ne možete tamo napraviti i stanovništvo je penalizirano time. Moja ideja je sljedeća. Može li E i B zajedno s komisijom u, e, u osmisliti zonu unutar koje bi se standardi primjenjivali, naravno sa e, isto tako m, mm, vladom koja bi se od toga s tim složila. Imali bismo u tom smislu i plaćanje e, poreza od strane E, poduzeća i tako dalje. Imali bismo i te standarde u okviru e, milenijskih e, održivi, ciljeva održivog razvoja i tako dalje. Da li se to može ostvariti? Ako nemamo hrabrosti to postići, onda jednostavno prekrižujemo pola afričkog kontinenta. Imamo nekih desetak gospodarstva koji su napredovali, krenuli u dobrom pravcu i tako dalje. Radi se o suradnji koja bi se dodala našoj tradicionalnoj suradnji, a prednost, toga bi bila da bismo imali isto tako i e, gospodarsko upravljanje koje bi se osmislilo i koje bi bilo bliže našem modelu. Kina je svugdje prisutna, čak i u neformalnoj, neslužbenoj ekonomiji. Ne smijemo ostati skršenih ruku uh, u odnosu na to. Mislim da i Europska komisija i EIB trebaju vidjeti što možemo vidjeti u uh, okviru sljedećeg instrumenta za međunarodnu suradnju ICIA. Tu se radi o aktivnosti aktivnostima gdje bismo imali i dobit e, e, u odnosu na investicije na području školstva, zdravstva i tako dalje. Evo, to je moje prvo pitanje, ali vjerojatno vam je sad već dosta kolegama, pa ću se za svoje drugo pitanje vratiti kasnije. Hvala lijepo, ne znam da li druge kolege još imaju što dodati, ali Evo, gospodine samo da mi naravno radimo institucijama, uvijek diplomatski govorimo, međutim, razmišljali smo čitajući vaš e, dokument, koliko mi shvaćamo, vi niste baš sretni sa e, prijedlogom komisije. Vama se ne sviđa ovaj prijedlog komisije. da možete objasnite našim članovima o čemu je zapravo riječ. O čemu se de facto vodi tu rasprava među institucijama? Šta se mijenja u odnosu na EIB u komisijnom prijedlogu? I šta se EIB-u tu sviđa, a što ne? A osim toga, koliko sam shvatila, i na sastanku ministara, vijeća ministara, se pokušalo zapravo doći do kompromisa o budućem statusu EIB-a. Pa mislim možda da razgovaramo o tim pravnim stvarima, da malo budemo manje diplomatski i da nam ukratko kažete e, što je de facto u pitanju, da to svim našim članovima objasnimo. I e, da znaju o čemu de facto glasuju kada budu glasali na našem odboru. Hvala. Evo, hvala vam na ovim prvim uvodnim pitanjima. Mislim da je ovo sve što ste iznijeli vrlo općenito i vrlo temeljno, osnovno je bitno. Evo, mi ćemo moći zapravo tek za nekoliko dana moći e, reći kompletno da smo došli do nekog e, dobrog rješenja i kompromisa sa Europskom komisijom. I onda ćemo se vratiti vama i ostalim zakonodavcima doći k vama da vi to još e, odobrite, jel, ratificirate, da tako kažemo. Zaključci iz onih diskusija koje smo vodili su sljedeće Bilo je potrebno osigurati, kao što je sad Charles Goerens rekao, da ova razlika između eib B i drugih e, financijskih institucija Europske unije koje djeluju na tržištu, da tu dakle e, objasnimo i pojasnimo tu razliku između njih i nas, jer mi smo de facto spadamo pod Europsku uniju a podjela onda e, zadataka i, i, i, i posla između onih koji donose politiku i nas koji zapravo izvodimo tu politiku u onom našem području i to treba jasno odrediti jer mi naravno igramo ulogu upravo u ovom bankarskim poslovima u operativi. A vidite, e, ono što mi smo recimo kod ovog nacrta teksta uredbe za Endicir razmišljali o tome da je EIB jedina banka u kojoj partneri iz e, koji nisu članice Evropske unije nisu, ne sudjeluju u donošenju odluka o tome kako će se novac izdvajati i čemu namijeniti. I to je vrlo dobro, jer napokon ne mogu, e, napokon riječ je o novcima naših evropskih poreznih obveznika. Naravno, te zemlje, naši partneri, mogu, naravno, imaju pravo riječi i reći što misle o strateškom planu za to kako se trebaju buduće investicije i naša razvojna pomoć odvijati, ali ne donositi konkretnu odluku. Vidite, to je temeljna razlika između nas i ostalih banka, bank, banaka na tržištu. Mi inače sjajno surađujemo ka recimo našem projektu Ojačati Afriku, Boost Afrika, ili recimo taj projekt koji je namenjen kreativnim mladim poduzetnicima u, u Africi. I tu mi surađujemo sa Svjetskom bankom i ta suradnja je sjajna zapravo, izuzetna. I u mnogim drugim područjima, jer Svjetska banka je za nas vrlo logičan partner, to je jasno ali nije sad riječ o tome da mi ne želimo surađivati. Mi želimo surađivati, ali mi kažemo mi smo Evropska unija. I to se mora odraziti na svakom dijelu našeg poslovanja. Jer kao što smo rekli, mi radimo malo drugčije nego ove druge financijske institucije na tržištu. Zatim, mi sudjelujemo u sufinanciranju različitih projekata sa drugim partnerima koji E, imamo pristup europskom proračunu za to i onda moramo insistirati da se pravila koja se tu primjenjuju budu ista za te ne EU institucije kao što su i za institucije Evropske unije. Primjerice, ako mi tražimo izuzeće za usklađivanje sa poreznim režimima u Evropskoj uniji, Naravno ne za nas jer nas apsolutno vezuje, mi naravno poštujemo sve europske propise, europski aki na području poreza i svega ostalog, ali tražimo dakle da onda i oni koji s nama sudjeluju kao partneri u tim projektima isto poštuju te naše financijske propise, odnosno konkretno recimo porezne režime Evropske unije. Primjerice, Europska banka koja je sad e, mislim do sad tako radila, tako treba i raditi dalje, a ne na neki drugi način. I mislim da tu moramo poštivati uloge sveh europskih institucija i mi nemamo nikakvu namjeru, recimo, se miješati u onaj dio poslova koji spada u političku sferu i koji ostaje naravno ingerenciji, to se zna, su zakonodavaca, nego mi znamo gdje je naša uloga i gdje su naše zadaće. Mi smo na području bankarstva radimo i dajemo našu stručnost Evropskoj uniji upravo s tog područja. I to je, mislim, bilo vrlo jasno kazano na preskonferenciji Europske komisije kada se E, proslavio plan, uspjeh dosadašnje ovog Junkerovog plana i njegovog efsi fonda za strateške investicije. I tu se isto to vrlo jasno reklo. I mislim da možemo, ako se toga budemo držali, organizirati vrlo harmoničnu suradnju i u budućnosti. Mogao bih e, ulaziti u mnoge detalje, ali mislim da je ovo smjernica kojom trebamo ići. Iz naših e, revizorskih e, aktivnosti unutar Europske unije. Moramo puno, to, e, puno toga naučiti, izvući lekcije, isto tako vezano znači uz ovaj mehanizam za posuđivanje izvan Europske unije. Također, sve to moramo pretočiti u ICI. A sad posebno pitanje i konkretno pitanje e, zajmova. Šal je o tome govorio. Mi smo to već postigli, već smo tu, Šals. Na e, da, afričkim danima EIB-a smo predstavili te ideje. Imali smo isto tako sa etiopijskom e, vladom dogovor o takvih, oko takvih konkretnih gospodarskih industrijskih zona. Moramo pružiti također i mogućnost rada za migracije. Mi e, također želimo sudjelovati u rješavanju migracijskih tokova. Jedan dio dogovora sa etiopijskom e, vladom je također bilo i zapošljavanje migranata u takvim industrijskim zonama. Mislim da možemo naše aktivnosti proširiti, ponuditi infrastrukture u regijama za takve ekonomske aktivnosti. Imamo i taj nevjerojatni primjer razvoja u Kongu i Kamerunu. Tamo smo osmislili jedan jednostavni sustav takozvanih land posts. Imali smo isto tako i e, stavljanje e, solarnih panela i mogućnost slanja signala za telekomunikacije. I vrlo e, kratko smo imali više od 3 milijuna ljudi u toj regiji između Konga i Kameruna Mm, koji su sudjelovali u e, komunikaciji. No, nisu potrošili ni e, peni za tu komunikaciju. Imali smo slanje informacija o školovanju, isto tako zdravstvu, imamo pristup bankarskom sustavu i tako dalje. Sve je to ključno. Ne smijemo se sad e, vraćati 150 e, godina unatrag pa sad osmišljavati fiksne telefonske linije i tako dalje. Moramo iskoristiti modernu tehnologiju onakva kakva ona postoji i to u naprednim zonama za razvoj tih područja. Ne smijemo okljevati u tome. A što proizlazi iz svega toga? a što često zanumarujemo. Ako imate, na primjer, mobilne e, aplikacije, uključujući sve što je povezano sa uslugama na području školovanja, znači telekomunikacija, zdravstvo i tako dalje, morate imati dogovor i sa tim kompanijama, telekomunikacijskim operatorima. I tu isto tako E, pružate mogućnosti tim kompanijama da se razvijaju. Moramo također pružiti priliku i tim e, tvrtkama koje pružaju te telekomunikacijske usluge, e, ima moramo uzeti u obzir i ovaj financijski dio i tako dalje. Moramo iznaći rješenja koje je održivo i koje je društveno odgovorno. Sve te ideje trebamo jasno popratiti konkretnim e, e, idejama. Hvala. E, gospođo Sargentini, izvolite. Da. Mogu reći da je direktor Europske investicijske banke bio jasan vezano uz to što je potrebno. A kad govorimo o istim pravilima za sve, postavljamo si pitanje kako to sve primijeniti u odnosu na mjesto raznih aktera. U mojoj zemlji imamo razvojnu banku. E, oni su spremni za suradnju, ja ne govorimo njihovo imeno. Možda i s njihove perspektive ova ista pravila za sve drugačije zvuče. Da, Moramo imati na umu da je to novac poreznih obveznika Europske unije. Da, to nije pravilo na području razvojne pomoći. Mi trošimo puno novaca i kroz nevladine organizacije, organizacije UN-a i tako dalje. Sve su, sve je to novac poreznih obveznika EU, a trošenje tog novca kroz e, europsku instituciju nije nešto što e, e, trebamo dugo preispitivati. A govorili ste isto tako i o obitelji EU-a, ali imali smo raspravu ovdje u ovom domu kad smo smislili EFSD i tu smo imali inzistiranje na Isto tako projektima koji bi se trebali financirati kad ni druge e, banke ne žele e, financirati takve projekte. A onda se postavilo pitanje isto tako vraćanja novca. Bilo bi isto tako dobro da iz perspektive Europske komisije i Europskog parlamenta da nadziremo takve čimbenike i da sve to propisujemo Matramo u svjetlu našeg zajedničkog cilja uspješne razvojne suradnje. Da, što se tiče ovog jasma, jamstva EFSD-a, e imali smo jamstva za najsiromašnije države. To ne sliči u tom smislu efsi Mislim da tu na ovom području imate financiranje relativno sigurnih projekata. Mislim da je kontekst drugačiji. Postavljam si pitanje o tome e, da nam isto tako kažete kako upravljate rizicima, kako e, izrađujete svoje modele, a Judy isto govorila o tom novcu kroz neke treće organizacije, troši kroz projekte i tako dalje, a znači nemamo možda i konkretne rezultate. Hvala. Da. Uistinu moramo imati na umu da moramo imati na umu da Evropska unija mora osmišljavati svoje ciljeve u okviru razvojne suradnje, da mi odgovaramo našim poreznim obveznicima i moramo paziti i nadzirati na koji način se taj novac troši u skladu sa EU standardima. Budući da s takvim institucijama jako dobro surađujemo, ne vidim nikakvih problema za postizanje zajedničkih rezultata. Vaša zemlja je bila snažan saveznik kad se radi o financiranju i postoji razumijevanje kada kad govorimo na primjer o Zambiji i nekom projektu infrastrukture tamo je različito, taj projekt je različit od, o, na primjer projekta u uh, Walesu. Moramo za isto tako e, odgovarati za to da se profesionalni standardi primjenjuju. Velika razlika između donatora, institucija donatora i, institucija koja, koje financiraju. Mi tu ne dajemo bespovratna sredstva, nego mi dajemo zajmove za određene projekte i taj zajam se vraća. Mi inzistiramo na tome da se novac vraća. E, poslovni model EIB-a nije da kapitalizira novac poreznih obveznika, nego prije svega to da se financiraju projekti od 60 do 90 milijardi godišnje, a kako bismo to napravili, mi na kapitalnim tržištima posuđujemo novac mogu reći da smo ponekad i ponosni što možemo reći da smo zbilja najveća financijska institucija nakon svjetske banke. E, mi smo najveći posuđivači, treba nam 60 do 90 milijardi e, e, sredstava sa tržišta godišnje. Zašto? To nam omogućuje da osiguramo tehničke standarde, da provjerimo da se radi o dobrom projektu i koji će biti u skladu sa standardima koje mi promičemo. Kao što smo rekli, u kontekstu, na primjer, možda neke afričke zemlje i u kontekstu možda minhenske infrastrukture, to nisu dvije stvari, no profesionalizam je nešto što je zajedničko ta, tim dvama projektima. Da, mi smo uvjereni u to, ono kako bi sad bio malo vjerodostojniji, dajem riječ kolegici koja je prije svega, koja je prije svega stručnjak. Da, ja sam željela pojasniti da mi se ne protivimo otvorenoj strukturi Razlika je da, da imamo europske institucije, uključujući bilateralne i ne europske institucije. To mora biti jasno. A e, druga stvar je da europske institucije, čak i na bilateralnoj razini, imaju podršku od znači, europskog proračuna. I to u okviru vlada država članica, a E i B se financira iz europskog proračuna i tu moramo imati isto tako mandat gdje će EIB e, moći računati na određeni iznos. Da, mi ne govorimo o tome da treba postojati samo E i B, no e, realnost je danas da u ovom trenutku nemamo prepoznavanje posebne prirode, konkretne prirode Europske investicijske banke. Nije da mi sad isključujemo sve druge, nego ono što je važno da imamo znači ovaj temelj koji će omogućiti Europskoj investicijskoj banci da sudjeluju u projektima zajedno s drugima. Moramo u to pretočiti europske vrijednosti. Rasprava je o tome kad imamo znači ovaj mandat za e, vanjske za e, zajmove to moramo učiniti što je više e, učinkovito a što se tiče komentara vanjskih investicija trebamo e, vidjeti što treba napraviti na tom polju. Imali smo raspravu o Srednjoafričkoj e, republici, da u svakom slučaju to je ranjiva država i jako težak kontekst, a mi sad tu vidimo na koji način bismo mogli i tu osmisliti ovaj e, projekt na području mobilne telefonije, ovako kako je to već e, predsjednik objasnio. Da, imamo određene inicijative za rad u, sa privatnim sektorom. E, privatnim sektorom. Tu provjeravamo kako u ranjivim područjima možemo pristupiti i e, seoskom ruralnom stanovništvom. Tu ne radimo sami. E, surađujemo sa Europskom komisijom i sa delegacijama na terenu. Moramo imati instrumente koji će nam omogućiti postizanje rezultata čak i u ovim jako teškim i osjetljivim uvjetima. Mogu reći da ima puno mitova o EIB-u, da e, mi možemo raditi samo u sigurnim uvjetima. Ne, možemo raditi u uvjetima visokog rizika i tako dalje. A 60% naših aktivnosti već cilja privatni sektor. To je nešto što se ne zna. Da, ono što je važno da imamo ovaj temelj E, jasne temeljne smjernice, a zatim moramo zajedno surađivati. Svi su nam potrebni, e, izazovi su veliki, posebno postizanje e, ciljeva u okviru agende 2030. godine. Hvala, Europska komisija je ovdje, vjerojatno, ali Norbert Noizen nešto želi pitati. Evo, izvolite. Zahvaljujem. Evo, imam nekoliko e, primjedbi i također nekoliko pitanja. Znači, prvenstveno želim govoriti ovdje o novcu poreznih e, obveznika Europske unije e, i o toj uobičajenoj znači, financijskoj zadaći koja se odvija prema europskim pravilima, naravno. No, po mom mišljenju, Postoje određene inicijative koje bi trebale biti provedene od strane banaka, ali e, e, komisiji tada treba biti jasno da e, je potrebno uložiti određena iskustva i mi smo do sada vidjeli kako se učinkovito radilo u prošlosti. To je jedan od važnih kriterija koje ne smijemo zaboraviti. E, predsjednik e, Hoyer nas je podsjetio na neke prioritete i ja se s time slažem, na primjer projekti koji se tiču osnaživanja žena ili pak neki drugi projekti za e, primjenu i ostvarenje ciljeva, milenijskih ciljeva razvoja. Dakle, sa, u tome svemu možete računati s našom apsolutnom potporom. Kada govorimo o samoj svjesnosti u ovoj znači, skupini za subsidijarnost, imao bih jedno pitanje. Dakle, Dakle, u tim projektima Linda je već to prije mene spomenula. Dakle, u tim projektima spominju se neki sasvim drugi sektori, na primjer Srednja Afrička republika, Kongo, Mali, Čad. Kada je riječ o tim zemljama, E, pod kojim uvjetima Europska investicijska banka može osigurati visokorizična ulaganja. Također govorili smo i o suradnji sa Afričkom e, središnjom bankom. Navodno je sjajno raditi sa Afričkom investicijskom bankom, moguće ostvariti jako veliku suradnju. Ali kada govorimo o Afričkoj investicijskoj banci, je li ona uopće spremna preuzeti takve visokorizična ulaganja? Bilo bi izvrsno kada bi i ova Afrička i ova Europska banka zapravo bile usuglašene po pitanju suradnje sa jednakom razinom rizika koju žele prihvatiti. Kada govorimo o Europskom parlamentu i također kada govorimo o sveobuhvatnoj europskoj politici, mi se sve više usredotočujemo na Afriku. Ali kada proučavamo zadaće Europske investicijske banke, nama je jasno da su to prioriteti, odnosno da su prioriteti zapravo suradnja sa zemljama našeg susjedstva. Ovdje govorimo e, više o srednjoj i istočnoj Europi kada je riječ o, e, o o suradnji. A kada govorimo o zemljama AKP-a, na njih odlazi manje od 20% svih sredstava za razvoj. Je li to u skladu sa našom razvojnom politikom da se ulaže više u te zemlje koje su u razvoju ili ne? Zahvaljujem. Možda želite od sada odgovoriti na ovo pitanje. Hvala. Što se tiče znači ovih obveznica vezano uz održivost, to je izazovno pitanje. Budući da imamo novac koji je na raspolaganju za konkretne e, projekte i ciljeve i ulagači žele da to bude ciljano, a ne da se ta sredstva nestanu u velikoj kuti sredstava b a Imamo definiranje konkretnih projekata a nakon toga se mora definirati isto tako i obveznice. Sa zelenim obveznicama također imamo iste izazove. Međunarodno radimo na tome da se definira što su to zbilja zelene obveznice. Ponekad imate neke institucije koje se nazivaju zelenima, no ponekad se pitamo što je uopće zeleno i ekološni u njima. Isti, isto moramo primjenjivati i na te obveznice povezane sa održivošću. Moramo također imati i sustav, na primjer vodovoda i tako dalje, koji će onda i omogućiti osmišljavanje određenih eh, projekata. Morate također i onda razmišljati i o e, projektima na području školovanja, e, zdravstva i tako dalje. Sve su to veliki izazovi. Teško je do postići na globalnoj razini e, do sporazuma. To pokazuje također i, i postizanje sporazuma na nivou e, G20 vezano uz e, uključivanje privatnog sektora za financiranje određenih aktivnosti. Mogu reći da i nakon puno godina nakon što smo tu raspravu pokrenuli nemamo konkretne rezultate. A kad govorimo o pitanju E, prefokusiranja, usredotočavanja razvojne pomoći, i razvoja, Europski parlament, Europska komisija, no i naša banka trebamo e, osmisliti e, tu ravnotežu između aktivnosti u susjednim državama i u zemljama u razvoju. Mislim da tih 80-20% ne odražava realnost, da imamo posebne projekte i mogućnosti financiranja i u susjednim zemljama i u mm, zemljama kandidatima i tako dalje. A što se tiče zemalja u razvoju, one idu i on kraj zemalja AKP-a. Moramo više Mm, posvetiti pažnje Latinskoj Americi. Mi bismo to željeli, no za to nam je potreban mandat. On može doći na primjer iz ovog instrumenta za ulaganje, kroz instrument za ulaganje. Znate, ja eh, dolazim iz svijeta međunarodnog strateškog e, promišljanja i smatram da je e, e, važno ulagati u strateška partnerstva u diljem svijeta. To je jako važno i za zemlje u razvoju, no isto tako i brzo rastučka, rastuća gospodarstva. Imamo izazove s kojima se moramo suočiti izvan naših granica. Imamo aktivnosti Kine, Latinske Amerike, imamo novo promišljanje u SAD-u i to nas sve e, na, e, potiče na to da osmišljamo nove aktivnosti i nova djelovanja Europske unije izvan granica na području razvojne suradnje. Možda nekoliko pojašnjenja. Što se tiče regionalnih doprinosa, to e, e, o tome odlučuju oni koji donose e, odluke o politikama. To mi ne, o tome mi ne odlučujemo. No što se tiče Afrike, tijekom e, nekoliko godina povećim, povećavamo aktivnosti. To je veliki izazov e, za Europsku uniju, e, sve ono što se događa iz političkog stanovišta u Africi. Ako sada ne reagiramo, onda će se situacija i pogoršati. U tom smislu mi se usredotočujemo na Afriku, uzimamo ju u cijelosti u obzir kao kontinent i prošle godine 30% naših aktivnosti se odvijalo u Africi. No, imamo mnogo e, djelovanja i aktivnosti i u susjednim zemljama oni koji osmišljavaju politike i traže to od nas, kao što je predsjednik rekao, Azija i Latinska Amerika, da, mi smo prije svega e, uključeni u djelovanje na području e, klime, smanjenje emisija i prilagodba klimatskim promjenama. A kad govorimo o zemljama AKP-a, imamo proporcionalne e, akcije u okviru mandata za zemlje AKP-a. Imamo znači prilagodbu klimatskim promjenama, male otoke i države koje su jako e, pogođene ekstremnim klimatskim uvjetima. Imamo osmišljavanje e, otporne infrastrukture na klimatske promjene i tako dalje. To su vrste projekta koje je osmišljavanje, a u Maliju, Čadu, u svim tim zemljama vršimo napore kako bismo osmislili partnerstva jer neke stvari ne možemo obaviti sami. U Čadu imamo UN agencije koje su prisutno na terenu, imaju e, bliže veze sa e, vladom i oni nam pomažu da svaki euro koji mi posuđujemo ima najveći mogući učinak na razvoj. Evo, to su naše aktivnosti u regijama. Ne smijete zaboraviti sljedeće. E i B pouzdana institucija. Imamo isto tako i bilancu od 6 e, milijardi eura. Način na koji se projekti financiraju, mogu reći da e, sve to se na terenu provodi na najbolji mogući način. Kad govorimo o zaposlenicima, imamo 2500 tisuća zaposlenika, u nekim državama imamo predstavnike, na primjer agencije, francuske agencije za razvoj i mi tamo onda surađujemo s njima mm, ako imamo isto tako prisutnost nekih drugih agencija i tako dalje, na primjer Afričke banke za razvoj, naravno da ćemo onda i sa njima e, uspostaviti suradnju. Mi surađujemo s drugima zato što želimo isto tako biti i nastaviti biti pouzdani. Neki u Europskoj uniji nas e, kritiziraju jer mi nemamo u svakoj državi članici e, urede imamo samo e, naše zaposlenike u Luksemburgu. Hvala. A Europska komisija je ovdje. Možda bismo trebali pojasniti ovo pitanje za članove. Majete Jeger je ovdje. E, komisija tu znači predlaže određene izmjene u okviru FSDA+. E, zašto? koje će to biti stajalište koje će se osmisliti u e, budućnosti države članice imaju isto tako svoje razvojne banke oni također troše europski novac u različitim e, državama da to je E, isto tako novac europskih državnih obveznika, e, poreznih obveznika, iako oni smatraju u državama članicama da se radi prije svega o poreznim obveznicama država članica Njemačke, Nizozemske i tako dalje. Da, mogu reći na takav način se troši isto tako puno sredstava. Kad E, govorimo o tom tim sredstvima onda e, zapravo neki ne vide razliku između tih nacionalnih financiranja i europskih financiranja. Evo pitanje komisiji zašto predlažete izmjene u politici i evo kako će se stvari odvijati u budućnosti. Hvala. Thank you, madam chair. Hvala lijepa. Predsjednica odbora. Dozvolite da prvo kažem u ime komisije puno hvala predsjedniku EIB-a na vašoj sjajnoj prezentaciji. Kao što svi znate, EIB je po našim ugovorima e, naš e, ključni i vrlo cijenjeni partner nas kao Europske komisije već godinama. Mi smo vrlo sretni s tom suradnjom i održavamo redovno bilateralne razmjene mišljenja i pregovore. Ali kao što je rekao predsjednik Hoer malo prije, kako bi ostvarili ciljeve održivog razvoja i moramo naravno podignuti ljestvicu naših ambicija. Trebamo više partnera, više novaca i moramo naravno na taj način e, postići veće učinke po razvoju kroz implementaciju naših ciljeva održivog razvoja. U svakom slučaju mislimo da je bolja koordinacija potrebna kako bi ti učinci bili jači po razvoj. Mi, I to je ono prema na što se mi fokusiramo i zbog toga smo i 12. rujna objavili komunikaciju u kojoj smo započeli raspravu o novoj financijskoj arhitekturi za investicije izvan Evropske unije. I tu sam imala tu, nam čast i zapravo taj užitak da vas kao parlamentarne zastupnike pozovem na seminar koji će biti 24 ovog mjeseca će se četvrtak poslijepodne održati u vezi s time. I da vam kažem da je EIB bio naš e, partner u implementaciji svih dosadašnjih naših programa. E, od recimo platforme za digitalne platforme, europske garancije za e, obnovljive izvore energije, pristup malih i srednjih financiranju i recimo kako izgleda pitanje kapitala osnovnog za male i srednje i kako doći do novaca za osnivanje. I dakle, to su sve recimo naši programi gdje smo mi radili uspješno sa IB-om i nadamo se da ćemo i naše sporazum sada o novim vidovima suradnje isto tako dobro i brzo zaključiti. Ali koje su nam potrebe? Potrebe su da imamo otvorenu arhitekturu kako bi privukli investicije na onim rizičnim mjestima kao što su one fragilne države ili države koje su najmanje razvijene. I stoga rastavljamo raspravu sa svim našim partnerima unutar Unije i izvan nje, jer i međunarodnim partnerima je ovaj članak 11a se primjenjuje na njih i prema tome stroga pravila koja se primjenjuje na sve evropske partnere, tako i na one iz trećih zemalja. Ali mi smo uvjereni u uspjeh. E, do sada smo recimo 1,5 milijarde vrijednosti jamstava prekupili koje su nam parlament i vijeće povjerili, a zemlje članice su dale zeleno svjetlo za taj iznos, dakle da budu preuzmemo jamstva u toj visini. Namijenjeno je naravno, ta jamstva su namijenjena im sredstvima koji idu u investicije u zemlje u razvoju, ali sada mi predlažemo jedno pregrupiranje tih jamstava. Međutim, to ne bi, nije za sad još konačna solucija, jer u budućim jamstvima će postojati mjesta i za e, kreditiranje država i za kreditiranje privatnog sektora. A naravno to kao što znate, mi predlažemo otprilike do 60 milijardi za jamstva u sljedećem našem proračunu i jako smo sretni da imamo potporu vašeg odbora u tome, to nam omogućava jednu bolju, otvorenu suradnju i omogućava da ostvarimo zaista veći učinak. I na kraju, to je naravno politika na prvom mjestu jer mi smo sve što smo učinili, učinili kako bi ojačali učinke razvojne pomoći, a onda nakon toga to će se jasno odraziti i naše ostale programe. A vjerujem da ćemo u budućnosti i bilateralni naše razmjene mišljenja sa EIB-om potvrditi, kao i naši pregovori, potvrditi da će EIB ostati naš ključni privilegiran partner u ovoj otvorenoj financijskoj arhitekturi Evropske unije, pogotovo kad je u pitanju upravljanje rizicima. Hvala i sada vam sam još sada u petak održavamo jedan sastanak strateškog odbora na kojem se nadamo da ćemo i predstavnike parlamenta vidjeti. Hvala vam lijepo. Hvala na ovim razjašnjenjima. Koliko vidim, nijedan od naših zastupnika se ne javlja sa pitanjima, pa onda možete da gospodin Hojer još da svoje zaključne na komentare i primjedbe. Kao što znate, mi ćemo sutra glasati na odboru ovom. Hvala, ovo je bila divna prilika i zahvaljujem kolegici Jeger na sjajnim i vrlo jasnim riječima. Jer vidite, to je ova jača suradnja za koju se zauzimate ono što svima nama treba. Mi svi znamo da će nam trebati duže vremena da zapravo dođemo do kraja sa našim planovima za buduće investicije u zemstvu iz europskog proračuna. Ali i vijeće i mi, mislim i parlament, očekujemo da će Europska komisija i Europska investicijska banka biti na istoj strani i složno surađivati. I da tu neće biti nikada, neće biti razmimo ilaženja u stajalištima, nego da ćemo zapravo na ove izazove izlaziti sa zajedničkim rješenjima i tako reagirati na sve ove izazove. A sada možemo preći samo na jedan plan partnerstva ili da kažemo način partnerstva koji će nam jako koristiti i za budući okvir za financiranje investicija vanjskih u okviru provedbe naših razvojnih politika Europske unije. Hvala vam lijepa. Kao što znate, mi imamo naše stručnjake u Europskom parlamentu, kao što i komisija ima svoje. Ja vjerujem, ne samo što se nadam, nego vjerujem da će oni i dalje surađivati s vašim stručnjacima e, i koristiti vašu ekspertizu kako bi naše projekte unaprijedili i provođenje naših politika. Hvala. Okay, colleagues. Dobro, kolege, sad za one koji napuštaju dvoranu, molim ih da tiho napuste dvoranu. Mi prelazimo na šestu točku dnevnog reda. I mislim, ako nam se komisija pridruži, Felix i Bruce će nam održati kratke prezentacije iz Devkoa, ali još nisu stigli. Okay, colleagues, move on to item six now, which is an exchange of views. Idemo na šestu točku, to je razmjena mišljenja o, je zapravo izvješće o tom naj, najnovim što se događa o potpori EU-a zemljama u razvoju provedbi programa održivog razvoja do 2030. To je izvješće koje potiče, dakle donesen nakon europskog eh, konsenzusa koje je postignuto razvoju i to zapravo to razvijamo zajedno tu politiku kako bi implementirali ciljeve održivog razvoja. To je vrlo važno jer to je dio onog što će Evropska unija prezentirati kasnije u Yorku tijek ove godine, nešto kasnije, kada budemo visoko rangirani politički forum za implementaciju e, ciljeva održivog razvoja u okviru UN-a. Tu ćemo mi onda naravno izvještavati o tome dokle smo mi došli i šta radimo. Na tom dosjeu surađujemo trenutno sa odborom za zaštitu okoliša, NVM, i evo, dakle mi tu gledamo kako, šta radi Evropska unija, kako, dokle smo došli sa implementacijom ciljeva drživog razvoja i interno i eksterno. A o tome smo održali neke seminare i imali smo i našeg gosta, govornika Jeffrey Texa koji je došao iz UN-ovog tijela za nadzor provedbi implementaciji SDG-ova, dakle ciljeva država za diljem svijeta. I znamo da ćemo u očekujemo da će komisija usvojiti izvješće u travnju, ali željeli bi onda i pozvati direktora iz e, opće glavne uprave za DEFCO-a, Felixa Fernandeza, Dan Shoa, da nam kaže nešto više, i nese više detalja o tome što se konkretno do sada učinilo, što se radi i što se možemo očekivati nakon ove protekle dvije godine kako će to izgledati i što ćemo uključiti dakle u naše izvješće koje će kao što smo rekli biti zajedničko sa odborom Envije pa- Mislim da naša izvjestiteljica je tu ili nije, ali neko će govoriti umjesto nje. Dakle, Felix, jesmo li mi sad zapravo na vrijeme, jel stižemo s našim obavezama? jesmo li na pravom putu da ostvarimo sve ciljeve u planiranom razdoblju do 2030. Hvala Linda. Da, naš zajedničko izvješće koje radim dva odbora uz nas DEVKO nije lako napraviti. Jer mi znamo da pokušavamo napraviti jedno izvješće koje, koje je vrlo složeno jer pokriva više resora, jer ono pokazuje ne samo što Evropska unija radi, nego i zemlje članice kako bi implementirali agendu 2030, dakle realizaciju ciljeva održivog razvoja. Što znači to izvješće zapravo daje sažetak jednog kolektivnog naraktiva svih nas o tome šta smo napravili na realizaciji te agende. To je prvi put da smo to učinili a to je usvojeno nakon onog konsenzusa koji smo postigli da se 2015. da se to za četiri godine napravi. 2015 plus četiri to je 2019. Dakle, to je sad. Što znači sada to moramo provesti. Ali mi se naravno borimo i sa zemljama članicama da od njih dobijemo adekvatne impute kako bi se to sve napravilo. Ono što pokušavamo da počnemo od postojećeg načina izvješćivanja. Kao što znamo, svi vi imate izvješća u OECD, u DAC-u, u Svjetskoj banci i tako dalje i dali ste već svoje podatke tamo. I sad pokušavamo izvući sažetke i svega toga što je napravljeno. osim toga nemojmo zaboraviti da je Agenda 2030. vrlo široka, ima 17 ciljeva održivog razvoja. I to na područjima na kojima su članice i dosta aktivne. Što znači da moramo onda i odabrati, selektirati što ide u izvješće sve. A ovog trenutka, da kažemo, imamo relativno malo vremena moramo odrediti svoje prioritete što ulazi u izvješće. Naravno, sve će to biti u obliku sažetaka. Prvo želimo izraziti kako, pokazati kako se promijenio način rada Europske unije i zemalja članica kao rezultat ove agende do 2030. iz Pariza i onda ovog konsenzusa koji je postignut da se to prati, implementacija. Zatim ne želimo pokazati samo kako se promijenio praktični rad i sama filozofija, naš pogled na sve, nego želimo pokazati koliko je široke su, dakle, sežu naše aktivnosti u svim zemljama članicama. Dakle, naravno ne rade sve zemlje članice na svim 17 ciljeva, ali tu postoji suradnja i onda je Evropska unija zapravo prisutna na svim područjima, ovisno državi, ali u svim državama isto. Što se tiče samog sadržaja, rekao bih da su glavne poruke koje želimo poslati je ono što radimo, što smo popravili, što smo poboljšali imali smo neke nove inicijative od 2015. recimo smjernice o ravnopravnosti rodova, o razvoju urbanističkom planiranja, energetici i razvoju i zatim hrani, sigurnosti prehrane i tako dalje. Budući je to zajedničko izvješće, nije samo o tome kako postupamo i kako, koliko smo uspješni kod kuće, nego stavljamo i jako puno naglaska na to kako Evropska unija i zemlje članice e, djeluju u pojedinoj državi, konkretno na terenu, na realizaciji agende 2030. I zatim kako se to događa i izvan Europske unije u zemljama u razvoju. Jer to je jasno u ovom kontekstu nove agende vrlo bitno. A to je naravno opet vezano i za idući VFO, jer vi znate da je tu komisija i kako je predložila o to buduće financiranje, naravno se koje vanjskih aktivnosti programa u razvoju koji se treba pravo prema tome fokusirati, a to je učinci za implementaciju ciljeva održivog razvoja. Nadalje mi počinjemo raditi s nekoliko primjera o recimo Senegalu i Keniji, gledamo da tu imamo zajednički okvir djelovanja i tu da zemlje članice su zapravo već postigle sporazume sa tim partnerskim zemljama o tome kako će izgledati zajednički programi i primjerice s Kenijom i sa Senegalom imaju takve sporazume već. Osim toga pokušavamo izraditi nove, po mjeri izrađene, skrojene instrumente. Već ste čuli, bila je raskusija o općem planu investicija, ali vrlo je to složeno i dalje identificirati koji je učinak onda po razvoju. Mnogi projekti koje počinjemo i gdje počinjemo ostvarivati prve rezultate su zapravo projekti koji su započeti i počeli se implementirati prije 2015. ili netom paralelno sa 2015. i agendom. I naravno onda neki su ciljevi održivog razvoja vrlo precizno ocrtani, ali negdje se to malo gubi i dosta je složeno ako prelazite na teme kao što je industrializacija ili ocean. Nije tako jednostavno kao recimo edukacija područja. Na kraju želio bih zahvaliti odboru na ovome što danas mogu ovdje predstaviti i samo razmijeniti mišljenje i na tome da ste bili vrlo aktivni u guranju i poticanju provedbe agende 2030. i u tome nadzoru kako Unija provodi agendu 2030. Naravno, mi ćemo pokušati što je više toga, onog što je odbor učinio, e, uključiti u naše e, zajedničko izvješće, koliko god je moguće. Naravno, moramo ćemo proći u srpnju preko visoko rangiranog političkog foruma. Znate da se sljedeće održava u rujnu, jer 2019. je godina u kojoj se neke stvari dupliciraju ili da tako kažemo podižu razinu svoje kvalitete, jer e, visoko rangirana i u srpnju je na razini ministara, a u Rojnu će biti na razini onog samita, šefova država i vlada. I mi želimo jasno završiti do tada zajednički dokument, zajedničko izvješće, kao i jedan dokument komisije kao temelj za dalje razmišljanje. Mislimo da možemo biti vrlo pozitivni i konstruktivni i pokazati kakva je kapacitet potencijala naše suradnje s zemljama članicama, ali morali bi se malo više fokusirati na same učinke našeg rada. Mislim da će ovo biti jako bitno i za sljedeći saziv parlamenta i komisije, ovaj zajedničko izvješće na kojem radimo, koje je prvo takve vrste uopće. I zato i zapravo vršimo stanoviti pritisak na zemlje članice nam daju prije svoj input i daju ono što su oni sami odradili na tom implementaciji ciljeva održivog razvoja. Jer, eh, naravno, ovo, ako smijem reći, nećemo moći 2023. kada budemo izrađivali drugo sljedeće ovako izvješće, mi se nećemo moći ispričati nikakve isprike koristiti koje smo mogli do 2015. Stoga je jako bitno da našem izvješću za ove četiri godine damo prave puteve za e, ovo iduće razdoblje. Možda da ja iskoristim priliku i obavijestim odbor o tome šta smo mi kao odbor e, zamolili parlamentarne vlasti da učine u vezi ciljeva održivih razvoja. Mi smo prošlog tjedna u Strasburu održali sastanak i kažete, znate, svake godine tražimo Znate da političari naravno traže odgovore od komisija i ministara, komisije i ministara, kako bi zapravo mi se trudimo da ti održimo taj zamašaj pozitivni i da se zapravo ne zaboravi na važnost implementacije agende 2030 i održivih ciljeva, ciljeva održivog razvoja. I znate da mi šaljemo naše izaslanstvo na visoko rangirane skupove, tako i ove godine u srpnju na vijeću ministara. I onda naravno ako je to recimo tema koja će dominirati pitanje poljoprivrede, onda naravno kombiniramo da tamo idu kolege iz našeg odbora za poljoprivredu. Ili ako je pitanje klimatske promjene i da vidimo šta ćemo, recimo imamo godišnje sastanaka kopove, dakle stranaka, su potpisnica u vezi klimatskih promjena i kad oni održavaju svoj visoko rangirani sastanak, onda mi tu isto tako sastavimo adekvatno dizaslanstvo koje odlazi. Kako bi održali, to je da kažem onaj okvir za ono što mi u parlamentu činimo i to radimo međusektorski, dakle sa različiti odbori na tom dijelu i ovisni ko je zašto direktno stručan i nadležan. I tako održavamo taj zamašaj, održavamo naš pritisak da se provodi ta agenda. Mislimo da je to dosta učinkoviti proces, a sve one koji odlaze sad u predizbornu kampanju kako bi se ponovno nominirali, to je isto dosta bitno. I mislim da to moraju nastaviti. A sad što se tiče ovog što smo čuli od kolege iz glavne uprave DEFKO-a. Znači, mi moramo zapravo pripomoći da se razjasni onaj okvir za buduću suradnju komisije i zemalja članica, kako bismo onda do 2023. imali e, puno e, jasniju sliku i mogli bolje odrediti mjerila i kriterije po kojima ćemo ocijeniti uspješnost našeg rada u protekle četiri godine, kao što je kazano, jer to moramo za sljedeći izvješće napraviti. Judith? Dobro je to znati. Ja sam prvo gledala sve svoje dokumente i nisam, onda sam se prepala jer sam vidjela da se tu govori o jednom izvješću koje nisam nikad vidjela ni pročitala pa sam se prepala. Onda sam vidjela da se izvješće tek izrađuje, hvala Bogu moje pitanje. Čini se da mi kao evropske zemlje članice dolazimo u različite probleme kad je u pitanju sinteza, to mislim na ugovor s Marakešom i konačno glasanje u prosincu na Skupštini UN-a. E, kad sam bila vrlo sredna da vidim recimo Austrijanci su se samo suzdržali ako su u početku čak najavljivali da će biti direktno protiv tog Marakeša. Međutim, mislim da su tu i druga pitanja gdje se recimo reproduktivna prava i seksualne slobode recimo u, uloga recimo. Jako puno politika Evropske unije na tom području nije podržana od strane zemalja članica kad se glasa u UN-u. Mislim da bi trebali tu točku onda iskoristiti, to sam mislila ovu sad o kojoj govorimo, da nam vi nešto malo objasnite. Kako vi mislite da to zapravo utječe na naše zajedničko programiranje i sintezu našeg djelovanja. Ako vidite, unatoč politikama Europske unije različite članice baš o tom seksualnim e, pravima i, i reproduktivnim pravima e, žen drugčije glasuju nego imaju svoje zasebno mišljenje. Da, mi smo razgovarali o zapravo o više manje o implementaciji agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, ali dobro. Dobro, mislim da je ova izvješća o zajedničkoj sintezi, poanta toga je bila da se prikaže što rade zemlje članice, što radi Evropska unija i to naravno ćemo mi to pokušati e, sažeti, ali prikazati što je šire moguće mi ćemo pokušati to naravno uravnotežiti i to nije jednostavno da pokušamo obuhvatiti sve, makar i u sažetom izdanju, ali izbalansirano. To, kao što znate, vrlo teško. Jer, naravno, pritom se vidi da, kao što ste i sami rekli, postoje neke zemlje članice koje se ne slažu sa pitanjima migracije ili nekim drugim pitanjima koje ste spomenuli. Ali postoje i druge zemlje koje se s drugim bave. Međutim, to su, mi govorimo ovdje o pitanjima i ciljevima iz agende 2030. za koje postoje jasni indikatori ko, prema kojima mjerimo. I mislim da se tu recimo možemo držati tih ciljeva, da li je to ovih 17 ciljeva, imamo četvrti koji se upravo odnosi cilj na pitanje rodnih razlika i rodno pitanje, u okviru kojeg imamo indikatore koji će točno mjeriti našu implementaciju i situaciju gdje smo i što smo. A što se cilja tiče, kada krenemo, naš cilj kad prelazimo u iduću fazu je točno to da se 2023. nađemo u situaciji u kojoj ćemo moći izvještavati puno, puno preciznije, imati puno jasnije indikatore i preciznije alatke da izmjerimo onda u 2023. onaj rad koji je napredak koji je postignut od 2019. do 2023. Počet ćemo surađivati sa zemljama članicama i ako uspijemo provući ovu prijedlog teksta o NDC uredbi, onda ćemo moći naravno i to prebaciti na našu priču sa ostvarenjem realizacijom ciljeva održivog razvoja, pa čak i do lokalne razine. Mi želimo pokušati dinamizirati, upravo potaknuti, ojačati, oživjeti tu suradnju na lokalnoj razini. Jer mislimo da je to naravno za ostvarenje 17 SDG-eva praktički najbitnije. Kad pogledate što rade zemlje članice interno i eksterno, vidjet ćete i onaj sustav dobrovoljnih nacionalnih revizija vlastitog aktivnosti, što je isto jako bitno. Jer eh, ovi visoko rangirani sastanci počinju sa ministarskim vijećem u srpnju i završavaju sa samitom u rujnu i točno se poklapa sa ovim završetkom četvrogodišnjeg ciklusa za postvarenje SDG-eva. Mislim da je to inače, imate web stranicu e, znanje, e, un o znanju o razvoju na ostvarenju održivih ciljeva i tu imate sve, svašta tu uneseno. Dakle, vi znate da je to počelo da su gotovo sve naše zemlje članice, 22 njih, a ostale dolaze za sada, i većina zemalja članica UN-a, mislim 45 je ove godine se čak pridružuje, vi ćete vidjeti kad dođemo do rujna praktičke 90 do 95 zemalja članica eh, UN-a će do tada se složiti i prihvatiti ovo dobrovoljno nacionalnu reviziju izvješće koje se tu objavlja. I mislim da mi kao Evropska unija to trebamo uzeti u obzir kad radimo na programiranju naše suradnje u razvoju. Jer činjenica je da to nije više samo naša, nego vrlo globalna aktivnost i mislim da je to vrlo bitno za našu buduću politiku. Hvala, ja znam da trenutno rumunsko predsjedanje vrlo aktivno na tom radi. Mi smo vidjeli da su i onim posebnim odborima u Yorku u okviru UN-a bili prisutni. A mi znamo, recimo, naši članovi da kad njihove zemlje podnose izvješće da tu postoji jedan monitoring. Ali Michel Gorens je isto nešto htio pitati. Moramo jasno pokazati što Evropska unija djeluje. Moramo biti vidljivi, prepoznatljivi, istaknuti. I moramo pokazati što Evropska unija radi u njihovim zemljama a znate, mnogi parlamenti kao Nigerijanci, Kenici, oni stalno kontroliraju da vide šta mi tamo radimo, koliko pridonosimo i oni imaju svoje vlastite nacionalne platforme za ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Šarli, imaš Jedno kratko pitanje koje se tiče metode. Pita tražite doprinose od država članica. Želio bih znati kako će se ovo izvješće usvojiti. Na imat ćemo raspravu sa državama članicama i ako namjeravate osmišljavati izvješća na određeni način, onda će i države članice tu moći reći što misle. Pretpostavljam da je tomu tako. Želio bih da me se u tom smislu miri, hoće li države članice moći nametnuti svoja mišljenja? Ima li komisija dovoljno autoriteta da kaže da mi sad tu e, usvajamo određenu šemu što se tiče izvješća, 28 izvješća, a ne da sad tu podlegne pritiscima država članica. Mogu reći da ministarstva i njihovi Eh, odjeli uvijek se žele prikazati u najboljem svjetlu. U tom smislu imam eh, sumnje u ova izvješća. Da. Moramo tu sad imati jasnu sliku o tome kako eh, funkcioniramo. Da, nije sad tu neka komisija neki poštanski sandučić gdje će države članice slati svoja izvješća. Naravno, imamo tu procjenu napretka i tako dalje. EU institucije, ako to ne naprave, onda će to drugi napraviti nevladine organizacije i tako dalje. Ne smijemo to sad prepustiti drugima akademskim institucijama, e, nevladinim udrugama i tako dalje, da sad tu e, uspoređuju što rade određene države članice na tom polju. Hvala. Evo, sad zadnje, e, završna riječ. Hvala, Charles. U ovom trenutku Mislim da jasno i iskreno govorimo državama članicama što se tiče njihovih doprinosa i što tražimo od njih. Ako imamo primjer iz određene države članice, komisija smatra da je taj možda primjer posebno inovantan i zanimljiv, onda ćemo to naravno i podijeliti sa državama članicama. Ako se radi o primjeru mijenjanja metode rada u odnosu agende 2030. godine. Tu gdje e, mi jasnije možemo djelovati je u izabiru primjera i to na osnovu određenih kriterija. koje kriteriji se tiču ne samo rezultata, nego također i metoda. E, tu se odražava također i suradnja država članica te postizanje rezultata na lokalnoj razini. Mogu vam reći da u ovom trenutku nemamo još dovoljno rezultata, a ponekad nam manjka i ambicioznosti što se tiče provođenja metode. Sa državama članicama namjeravamo e, organizirati sastanke i tamo bih želio čuti što oni zapravo žele i predložiti UN-u i tako dalje. Nećemo sad imati isti popis e, projekata 2012. 2019. ili 2020. godine. Znači podrška školovanju e, djevojčica ili e, čišćenje oceana i tako dalje. Ono što želimo od njih čuti je pomake u odnosu na provedbu agende 2030. godine. A drugo što se tiče ovoga što ste rekli o parlamentima. Mi inzistiramo u ovom procesu dobrovoljnih nacionalnih revizija je da se to e, znači predstavi od strane UN članica u okviru ovog e, znači e, tijela na visokoj razini i to na reprezentativnom uzorku Naravno, to je ključno e, za buduću provedbu agende 2030. godine. Države članice moraju e, odgovorno e, provoditi angažmane. U tom smislu parlamenti trebaju odigrati svoju ulogu. Imamo određene primjere gdje su, na primjer, vlade sa sobom vodile i šire delegacije i parlamenta i nevladinih organizacija i tako dalje kako bi pokazali da zbilja je njihov angažman e, širok. Imali smo isto tako i e, angažmane od 128 e, članica UN-a. Do sada to nismo imali Da, e, to ćemo imati također i e, na nivou e, glavne skupštine un na predstavljanje sljedećih godina i u tom smislu uključenje i parlamenta je izuzetno važno. Hvala. Mislim da sada možemo zahvaliti ravnatelju na davanju ažurnih i zadnjih informacija o situaciji. Imamo znači delegaciju u New York u rujnu vezano uz sudjelovanje na HLPF-u. Hvala što ste bili s nama i svakom slučaju ćemo vam davati i e, informacije o tome kako se sve to razvija u budućnosti. Okay, we're going to move on to item seven. Ok, nastavit ćemo dalje. Molim vas eh, da ljudi iz komisije dođu ovdje. Bolje da ljudi vide one koji im se obraćaju nego da sjedite tamo u pozadini. Yeah, I, Ne znam, hoćete li doći ovamo ili ćete ostati tamo do straga? Dakle, idemo sada na stanje u Demokratskoj republici Kongu. To nam je točka broj e, sedam. O tome smo govorili već jako puno puta na sastancima našeg odbora i u okviru razvojne potpore i suradnje i u okviru znači e, doktora Mekvega koji je dobio Saharovu nagradu i koji je radio u bolnici u e, Kongu i koji se borio jedan od aktivista za e, ženska prava. On je sada globalno priznat zato što je dobio i Nobelovu nagradu za mir. Prošle godine smo se sastali i sa de Demerorom, također e, iz nacionalnog e, parka Virunga. E, razgovarali smo o tome kakve su znači njegove djelatnosti ali to je iznimno važan posao koji tamo obavljaju. A današnja tema su upravo izbori u e, Demokratskoj Republici Kongo koji su se odvijali znači, u ovom blagdanskom vrijeme. E, kolege će sigurno znati da se osporava ishod, službeni ishod, službeni rezultati izbora Dakle, privremeno je proglašen pobjednik, ali još uvijek taj ishod nije u potpunosti siguran. Zato ćemo, sada ćemo prepustiti komisiji i Europskoj službi za vanjsko djelovanje da nam to objasni. Ono što ja nisam do sada znala, a to je da je europski veleposlanik bio e, zapravo zamoljen da napusti DR Kongo 27.12. Tako da vas molim i za update po tom pitanju. Dakle, kakvo je stanje sa našim izaslanstvom u E, Kongu u ovom trenutku. Imamo dvoje govornika danas. Danas je s nama Herado iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Možda nam on može nešto više reći o samim izborima. A onda imamo i Francesku e, Di Mauro koja će nam reći nešto više o trenutnom stanju suradnje sa Demokratskom republikom Kongo i pitanjem stabilnosti. Izvolite, imate riječ. Hvala vam. Hvala vam na prilici. Drago mi je što evo, e, vidim ovdje neka poznata lica iz Europskog parlamenta s kojima sam se susretao i e, na misijama. Drago mi je što sam sada opet ovdje s vama na odboru. Evo, može samo nekoliko uvodnih riječi, imat ćemo razmjenu stajališta, tako da bih htio biti kratak kako bismo stavili više vremena. Da, zadržat ću se na ove dvije točke koje ste vi spomenuli. Dakle, e, Ustavni sud je e, donio presudu o znači e, zahtjevu Znači i to e, u noći sa subote na nedjelju po pitanju e, dva zahtjeva. Znači ta dva zahtjeva su odbijena i kasnije te iste večeri e, su proglasili konačne rezultate predsjedničkih izbora i to u korist Feliksa Čisikedija. Dakle, evo, to su najnoviji razvoji događaja po pitanju onoga što se dogodilo. E, naše izaslanstvo je zaista e, zamoljeno e, još u prosincu da zapravo opozove veleposlanika 27. prosinca. Dobili smo 48 sati i evo mi smo ga zatražili da se vrati u sjedište Evo, to je trenutna situacija sa našim izaslanikom i sada čekamo da vidimo kako će se dalje ta situacija razvija, razviti. koji je bio razlog zbog eh, tog opoziva poslanika? Dakle, to se dogodilo nakon odluke da se na još godinu dana produže sankcije i restriktivne mjere e, koje se tiču određenog broja kongoleških e, građanina koji su također neki pripadnici vlade. Nakon produljenja sankcija E, ministar obrane je e, najavio da e, također želi provesti neke mjere odmazde, a ovo je mjera koju su u stvarnosti i poduzeli krajem prosinca. Evo, a po pitanju ove određene točke koju si ti spomenula, Nitko nije e, mogao to zamisliti i zato izbliza pratimo razvoj događaja u Demokratskoj republici Kongu. E, izbori su održali, održani, to je pozitivan razvoj događaja što je zapravo uopće dana mogućnost e, narodu Konga da se izraze kroz glasovanje. Bilo je nekih logističkih nepovoljnosti i problema, ali to nije značajno utjecalo na, samo, na sam postupak glasovanja. E, ljudi su mogli doći do e, svojih glasačkih e, mjesta i sve u svemu može se reći da su izbori prošli relativno dobro s obzirom na okolnosti. Znači, to je mišljenje promatračkih misija koje su bile tamo tijekom izbora, ne samo međunarodnih, nego također i domaćih e, izbornih promatračkih misija. E, također 17. E, prvog u Adisu Abebi je, imao, je bio održan poseban sastanak na vrhu u okviru kojeg je bio održan sastanak znači sa Južnoafričkom razvojnom zajednicom po pitanju same situacije, trenutno situacije u Kongu. Taj sastanak e, na vrhu je bio održan 17. siječnja gdje se otvorilo pitanje pouzdanosti tih izbornih rezultata i je li zaista pobjednik onaj koji je bio službeno proglašen. E, nakon izjave glasnogovornika Europske unije. Mi smo zapravo na taj način podržali tu inicijativu preispitivanja glasačkog e, ishoda. A što se tiče ovog tvog pitanja, u subotu je Ustavni sud e, donio odluku da odbije zahtjev za opozivom e, ishodnih rezultata, e, te je potvrdio Feliksa Cisikedija kao e, pobjednika na predsjedničkim izborima. Dakle, bilo je nekakvih poteškoća i logističkih manjkavosti kada je riječ o prebrojavanju glasova i također je nacionalna promatračka misija te međunarodno promatračko izaslanstvo su također i potegli pitanje e, usklađenosti e, izbornih rezultata. Ali evo sada na temelju ove odluke Ustavnog suda Afrička unija je odlučila E, odgoditi e, svoju misiju izaslanika na visokoj razini u Kinshasu. Kao što i sami znate da je iznimno bitno da se održi stabilnost u toj afričkoj regiji, da se potpomogne razvoj kako bi se osigurao boljitak za afrički, znači kongolečki u ovom slučaju e, narod i da se poštuje volja naroda. Mi smo ti koji stalno tražimo i zalažemo se za mirovna rješenja te e, za pravo da e, se na miran način prosvjeduje e, ako je riječ o ljudima koji ne žele prihvatiti određene ishode. Dakle, Narod je e, u Kongu je taj koji itekako prepoznaje zapravo važnost ove suradnje sa e, međunarodnom zajednicom. O tome će nam govoriti nešto više e, i Francesca kada je riječ o suradnji za razvoj. Također ćemo imati priliku, imamo priliku susreti se sa afričkim ministrima u Briselu danas i sutra i to na ministarskoj konferenciji Europske unije sutra ujutro u okviru tog e, sastanka. Mi ćemo iskoristiti priliku da nastavimo raspravljati o o važnim pitanjima s našim afričkim partnerima prije nego što napravimo sljedeće važne korake ili konačno definiramo položaj, odnosno stave Europske unije. Također je visoki predstavnik raspravljao o situaciji u Kongu danas ujutro, e, znači u vijeću za e, vanjske poslove. Evo, to je to što sam htio reći kao nekakav e, uvod u ovu temu, a sada bih ostavio malo više vremena za raspravu. Zahvaljujem. A sigurno će biti pitanja koje će htjeti postaviti, kolega koji će htjeti postaviti pitanje. Sada dajem riječ Franceski de Mauro na, da nam malo više objasni o tome kakav je njihov odgovor na razvojnu pomoć. E, dobar dan svima, hvala vam. Dakle, mi u komisiji implementiramo e, znači, e, nekakvih 620 milijuna eura kroz programe koji se poklapaju u našim proračunskim politikama, ne samo sa zaštitom ljudskih prava, ne također i sa samim gospodarskim razvojem. Dakle, što se tiče ovih samih e, izbora, prvo ću vam reći nešto o tome, a nakon toga više općenito. Što se tiče tih izbora, znate da imamo, e, da smo uložili 20 milijuna eura kako bi se što bolje pripremio taj cijeli izborni proces. Znači, to su bila sredstva koja, e, koja su na raspolaganju ako vam je potrebno. Dakle, nisu korištena vanjska sredstva zato što su oni odbili svaki oblik vanjske pomoći također i kada je riječ o samoj logistici koju nisu htjeli koristiti. Znači, e, službeno stajalište je bilo to da oni smatraju da mogu napraviti stvari sami i zato nisu prihvatili tu pomoć. Imali smo i također promatračku misiju u okviru Europske unije. Ono što smo pokušali napraviti, a to je e, da e, damo podršku znači nacionalnim promatračima, njih je 20 tisuća i mi smo im htjeli dati pomoć i podršku na način da oni zaista mogu pomno pratiti e, odvijanje izbornog postupka. I to je dovelo do toga da e, nismo mogli dati znači, svoju izravnu pomoć zato što je njihova prisutnost bila iznimno e, očita. I postojali su, postojali su neki oblici pritiska koje su građani vrlo jasno osjećali da e, došlo je do mnogih, znači također i nekakvih edukativnih programa prije izbora, pogotovo i za e, žene. 47% e, žena je prisustvovala tim programima. Dakle, nije to bio baš sad neki odaziv, ali nije bilo niti loše. Mi ćemo nastaviti sudjelovati kao Europska unija kako bismo nudili suradnju koja bi mogla biti suradnja od visokog učinka. Već smo govorili o potpori koju smo dali, ne samo Virungi, nego također i Garambi. I također, e, što se tiče te podrške koju dajemo pojedinim regijama, one su smjerene ka postizanju veće stabilnosti te povećanja mogućnosti zapošljavanja ljudi koji žive u tim područjima. Također smo osigurali pomoć za e, zdravstveni sektor, 175 e, milijuna za zdravstveni sektor kako bismo pomogli ljudima da imaju bolji pristup onim temeljnim osnovnim zdravstvenim uslugama. E, znači, 85% znači sredstava je već do sada e, iskorišteno. E, vidjet ćemo sad što će se dogoditi sa, e, samom, sa ostatkom, to će ovisiti rezultatima. Morat ćemo raspraviti o tome, doći će do formiranja nove vlade i vidjet ćemo hoće li ta nova vlada biti fleksibilnija, hoće li se pokrenuti neke nove reforme i nakon toga možemo ponovno E, pokrenuti neke druge programe u sektoru upravljanja i pravosuđa. Također suradnje, policijske suradnje i tako dalje. Ali prvenstveno kad je riječ o pravosuđu mislimo da mora biti nešto napravljeno, no u ovom trenutku nismo do sada još ništa učinili. E, to je kritičan sektor, jako puno ovisi o vrsti vlade koja će se oblikovati. Zahvaljujem. Evo, to su sve jako važne stvari. Znamo da je dr. McVege govorio da je e, iznimno bitno da počinitelji kazanih dijela e, moraju znati da će biti privedeni pravdi i morat će odgovarati za sva ona zlodjela koje su učinili kako ženi, tako i djeci. Želi li se možda netko javiti za riječ? Cecil izvolite. Hvala. Sada neću ulaziti u detalje, Također i zbog toga što ste već jako puno stvari rekli, ali prije svega zato što su ovi izbori bili jako duboka rana za kongoleški narod i zato je iznimno teško razgovarati o tome. Zbog toga ću postaviti dva jednostavna pitanja. Prvo je hoće li se sankcije održati, to su ciljane sankcije koje su usmjerene protiv onih koji su odgovorni za kršenje ljudskih prava, ali također i sankcije kao odgovor na zločine koji su počinjeni u Kongu. Mene zanima hoće li te e, ciljane sankcije biti zadržane, zato što još dan danas odgovorni za te zločine i dalje slobodno slobodno e, žive i nisu privedeni pravdi. Drugo pitanje je sljedeće. Nisam shvatila koji je stav Europske unije po pitanju izbora. Zanima me postoje li zajedničko stajalište i ako postoji koje je to zajedničko stajalište. Dakle, e, razgovarali, razgovaralo se u vijeću koje je danas održano sa Federico Mogherini. E, može li se znati što je sve rečeno o DR Kongu na tom sastanku? Hvala. Imali možda još pitanja? Marina Hojbuk, izvolite. Ja, <clears throat> e, Mene bi zapravo zanimalo da li Evropska unija od samog početka računala s time kako će ispasti rezultati na izborima i da će se vjerojatno manipulirati na izborima. I kakav je dojam bio naših promatrača iz Evropske unije, dakle onih koji su bili tamo na terenu, šta, kakvi su vaši dojmovi? Kako onda procjenjujete daljnji razvoj, jer Afrička unija sumnja u izbore tih, e, rezultate tih izbora. Pa onda što mislite kako bi mogla Afrička unija postupati dalje? Što je stvarno na sporaganju što mislite će oni učiniti? Hvala. Cecil, možeš li, molim te, ugasiti mikrofon? Evo, izvolite. Evropska služba za vanjsko djelovanje prvo. Hvala. Ja bih e, rekao da je onaj osnovni ishod e, današnjeg sastanka, prema onome što sam ja čuo kako su me brifirali, je to e, da znači da sutra na ministarskom sastanku sa predstavnicima afričkih ministarstava da iskoristimo tu priliku za raspravu prije nego što definiramo e, javni stav po pitanju e, najnovijih događaja u DR Kongu. Dakle, mi smo do sada znači svačali vjerodostojno e, stavove i e, znači poziciju koju su zauzimali naši afrički partneri u toj regiji e, te smo konstantno pokušavali pružiti i podršku deklaracijama koje su potpisane jer smo smatrali da one vode u pravom smjeru i uvelike smo dijelili viziju onoga što se dogodilo i što se događalo u e, Kongu. Te smo podržavali stajališta un Afričke unije. I kao što sam e, spomenuo već na samom početku, vrlo jasno, također smo e, podržali i zaključke promatračke misije kako one evropske, tako i nacionalne promatračke misije e, te je sve to bilo uključeno e, u nekakvu konačnu analizu po pitanju izbornih rezultata. Ako pogledate te različite izvještaje, očito je da postoji neslaganje između e, rezultata ovih predsjedničkih izbora Taj postupak još nije gotov. Iako je Ustavni sud donio odluku o tome e, između, znači u noći između subote na nedjelju, no sada moramo vidjeti kako će se to dalje razvijati i kako će se to odraziti jer sigurno će imati određeni učinak te će utjecati na smanjenje ravnoteže, političke ravnoteže i stabilnosti u Demokratskoj republici Kongu i na formiranje vlade. Znači u ovom trenutku je sada nemoguće spekulirati o tome kako će se dalje razvijati taj proces, a ono što mi činimo, a to je da e, konstantno zahtijevamo transparentnost u čitavom sustavu upravljanja te također u samom objavljivanju izbornih rezultata. To je iznimno važno kako bismo mogli osigurati najveći mogući stupanj transparentnosti i legitimnosti po pitanju ishoda izbornih rezultata. Ja mislim da je ovo zanimljiv e, razvoj događaja s obzirom na reakciju Afričke unije. Oni su zauzeli vrlo čvrst e, stav po pitanju izbora u Kongu. Bez obzira na inicijativu koja je poduzeta na sastanku na vrhu Adisu Abebi 17. siječnja. E, možemo reći da je to jako zanimljiv razvoj događaja zato što je došlo do e, vrlo jasnog ishoda rasprave a e, s Afričkom unijom E, možemo reći da smo imali vrlo sličnu situaciju e, s državama članicama u Europskoj uniji kada smo morali naći zajednički, zajedničku poziciju po pitanju nekih e, političkih e, pitanja i zato moramo biti oprezni oko definiranja konačnog stava Europske unije jer je riječ ovdje o političkim pitanjima i moramo se prvo dogovoriti međusobno kao države članice o nekom e, zajedničkom stajalištu koje ćemo uzeti kao Europska unija u nastavku procesa. Što se tiče ovog prvog pitanja, e, po pitanju sankcija, kao što sam već e, rekao, one su produžene na još godinu dana. Dakle, ovdje govorimo o restriktivnim mjerama protiv određenih pojedinaca. Države članice su te koje mogu bilo kada revidirati takvu odluku. Također je takva mogućnost postojala i ove godine. i možda ćemo razgovarati o tome što će se dogoditi nakon što ovaj cijeli postupak bude završen. Nakon što postupak završi, onda ta odluka o ta odluka o sankcijama odnosno treba se utvrditi postoje li još uvijek razlozi da se sankcije protiv određenih pojedinaca i dalje održe. E, ovdje je riječ o počiniteljima dijela, e, kaznenih dijela, znači kršenja ljudskih prava i jesu li i ti znači motivi i dalje opravdani i to je nešto što se mora revidirati nakon što završi ovaj cijeli e, izborni e, proces. Znači doći će do nove procjene situacije, ali možemo samo reći da je sada još prerano da bismo tome odlučivali. Dobro, Francesca, želite li možda nešto nadodati? Dakle, e, države članice još uvijek e, nisu još zauzele znači, službeno stajalište, nije ni Europska služba za vanjsko djelovanje. Možemo reći da je to još uvijek tek u tijeku ali ćemo to e, pomno pratiti izveza. Puno vam hvala što ste danas, što danas došli ovdje k nama i podijelili svoja stajališta. A sada prelazimo na osmu točku dnevnog reda. Još uvek smo u Africi, govorit ćemo o Eritreji. Možda sada predstavnici Europske komisije i Vanske službe za vanjsko djelovanje žele doći ovdje i pridružiti mi se kako bismo e, nešto rekli o odnosima EU Eritreja. Da, kolege znaju zašto suradnja EU-a sa Eritrejom je bila zamrznuta. Mi smo o tome razgovarali prije nekoliko mjeseci kad je komisija pokušala započeti sa nekim naznakama suradnje sa Eritrejom, ali sad imamo mm, isto tako i prijedlog od strane komisije zapravo velikog preokreta u E, politici suradnje. Dobili ste izvješće i bilješku vezanu uz prijedlog komisije, no isto tako i o prethodne e, rezolucije stajališta e, parlamenta vezano uz Euritreju. Evo molim da ako želite razgovarati to napravite izvan dvorane. Koje su se stvari promijenile unatrag nekoliko mjeseci? Imali smo približavanje između Eritreje i Etiopije i početak eh, jačanja i zapravo rješavanja problema. Sada eh, komisija smatra da se taj proces treba podržati. praktično to znači da komisija predlaže prijenost određenih sredstava. Imali smo znači indikavan program za Eritreju, nacionalni program od 180 milijuna eura. To nije potrošeno budući da taj program nikad nije implementiran zbog problema sa ljudskim pravima i tako dalje. Sad e, komisija predlaže da jasno podržimo mirovne inicijative u regiji, da tih 180 milijuna eura preselimo iz takozvanog e, nacionalnog programa za Eritreju u izvanredni fond za Afriku kako bi se e, popravile infrastrukture i povezale infrastrukturno i regije Eritreje sa e, lukama. Ne znam koji je uvjet e, za to financiranje, pod kojim kriterijima. Čitala sam određena izvješća iz misije iz misija u Eritreji Postoje sumnje još uvijek u to na koji način se poboljšavaju ljudska prava, na koji način funkcioniraju javne službe, kakav je uopće život stanovnika tamo, da li se poboljšava i tako dalje. Čujmo e, prvo situaciju od stručnjaka, a zatim ćemo moći postaviti i dodatna pitanja. Sad e, prvo počinjemo znači sa gospodinom Hansom Stausbolom. On je znači e, ravnatelj e, za EU au odnose. E, znači prvo gospodin Stausbol iz vanjske službe za, iz službe za vanjsko djelovanje. Hvala. Znate da i komisija je posvećena uskom dijalogu sa parlamentom vezano uz Eritreju. Imali smo i u rogu Afrike i u Eritreji posljednjih mjeseci e, promjenu. Imali smo isto tako potpisivanje tog mirovnog procesa iz, u srpnju 2018. godine između Eritreje i Etiopije. Međunarodna zajednica je pozitivno odgovorila. Imali smo isto tako i embargo od strane e, znači un koji je e, opozvan maknut. Imamo također i određeni razmoj procesa iz e, Kartuma, a imamo također i novi pol, novo političko partnerstvo između Eritreje, Somalije i Etiopije to znači e, e, znači da smo osjetili već koristi promjene e, situacije sad imamo također i smanjenje otvorenje granica smanjenje ovih osnovnih potrepština za život njihovih cijena i tako dalje etiopska vlada je isto tako naglasila da treba se otvoriti znači e, veze, posebno što se tiče cesta između Eritreje i Etiopije i treba također E, ojačati trgovinske veze. Kad govorimo o dijalogu, pokazalo se da eritreska vlada u svakom slučaju se želi pridržavati svojih obveza. Radi se o demobiliziraju ljudi iz nacionalnih e, vojnih službi kao što je Linda rekla, u ovom trenutku nismo vidjeli nikakvih reformi ni promjena, ni što se tiče e, vojnog roka, ni situacije na području ljudskih prava. No, moramo pomno pratiti situaciju. Mi predlažemo novi e, pristup prema Eritreji. To je e, znači e, od strane koafe e, radne skupine vijeća za Afriku e, odobrilo. Ta radna skupina je odobrila tu promjenu. Imamo znači s jedne strane jačanje ljudskih prava, s druge strane podržavanje i ovog mirovnog procesa, razvojnih djelovanja i tako dalje. Sve će se to regulirati u okviru ovog novog pristupa i mm, to sve u svjetlu e, ovih načelnih angažmana trebamo vidjeti koji će biti napredak i na području ljudskih prava i drugih područja kako bismo onda e, mogli e, krenuti naprijed. Malo je pomaka bilo E, napravljeno što se tiče poboljšanja života ljudi u Eritreji, no isto tako i političkog dijaloga. No, e, e, što se tiče zadržavanja prethodnog pristupa, mislili smo da bi to zapravo nam onemogućilo bilo kakvo djelovanje i u tom smislu predlažemo novi pristup, a Eritreja taj novi angažman podupire. Kako bismo e, postigli rezultate, to znači i novi, e, nove aranžmanje na području suradnje, imamo znači to definiranje od na području odnosa sa vladom i imamo taj politički, gospodarski aspekt. Što se tiče programskih procedura, u standardnih programskih procedura u okviru Europskog razvojnog fonda, to se treba pridržavati i onda će znači komisija predložiti znači da se 180 milijuna iz nacionalnog aktivnog programa za Eritreju u okviru e DF-a eh, transferira u izvanredni fond za Afriku. Imaćemo četiri eh, komponente vezano uz intervenciju sredstava. Prvo je infrastruktura, ceste i tako dalje. Drugo, stvaranje radnih mjesta, uključujući edukacije, treninge i tako dalje. Zatim imamo eh, podržavanje IMF-a, MMF-a što se tiče provođenja reformi, a zatim imamo također i prepoznavanje e, reformi te utjecaju na život ljudi. E, što se tiče naših angažmana te kako bismo pokazali da možemo reagirati mi ćemo započeti prvo s programom od 20 e, milijuna rehabilitacije, znači opora, e, obnove cesta. E, proces odlučivanja je već započeo i nadamo se da ćemo do kraja ovog mjeseca to i usvojiti. Smatramo da je znači ovaj izvanredni fond za Afriku najbolji instrument. To je u skladu sa ciljevima ovog izvanrednog fonda i to nam omogućava da hitno, na hitni način interveniramo. I na kraju... 8. veljače povjerenik namjerava eh, posjetiti regiju, to još uvijek nije podvrđeno, no u svakom slučaju, nakon tog posjeta, ako se on dogodi, bit će nam drago vas izvijestiti o njegovoj misiji tamo. I kao što sam rekao, mi se angažmiramo, e, obvezujemo da ćemo vas informirati o svim, svim razvojima situacija. Hvala. A sada predstavnik EAS-a. Da, imamo cijeli niz promjena u regiji. Mirovni proces koji se odvija između Etiopije i Eritreje koji je počeo u srpnju prošle godine. Imali smo i deklaraciju tripartitne suradnje između Etiopije, Eritreje i Somalije. Vidimo taj sustav i savezništva i odnoza koji će se promijeniti u regiji i zbog toga budući da vidimo koliko je važno to što se događa u odnosima između Eritreje i Etiopije te budući da smo također angažirani u radu regionalnih organizacija, smatrali smo da je ovdje sad mogućnost djelovanja i podrške od strane Europske unije. Da, za nas je važno da ovo što se događa može biti katalizator za buduće promjene. No, nitko sad tu ne može predvidjeti situaciju kako će se ona dvijeti u budućnosti. Mi se nadamo da će novi odnosi između Eritreje i Etiopije stvoriti novu situaciju, nove mogućnosti u Eritreji, da će e, oni shvatiti koji su izazovi na području gospodarstva, da će to sa sobom povući neke političke izmjene. Mi smatramo da možemo uokviriti taj e, proces te da možemo i ponovno pokrenuti našu suradnju. Ono što možemo napraviti je da zatražimo prije svega razumni politički dijalog. Iz Eritere smo se vratili da post, sa uvjerenjem da postoji volja za političkim angažmanom, e, da se može postići isto tako i pomak na području ljudskih prava, reformi, da postojala je volja za razgovor što se tiče ovog e, aspekta migracija i tako dalje. Ti novi Eh, odnosi se osnivaju na dva elementa. Prvo, mi želimo biti relevantni u tom približavanju ustanovljivanja veza, čak i tih materijalnih veza, ceste između Etiopije i eh, Eritreje. Mi ćemo podržati stvaranje radnih mjesta i tako dalje no s druge strane to e, mora biti podržano i u okviru razumnog političkog dijaloga. Mi ćemo to sve redovito pratiti i moći ćemo vas e, izvijestiti o eventualnim napredcima. To nije jedini politički dijalog koji želimo postići. To nije jedina platforma za raspravu sa Eritrejom. Kao što znate, Eritreja će isto tako biti predmet e, revizije, univerzalne revizije. To će e, započeti. Tu ćemo imati isto tako reviziju što se tiče ljudskih prava. Eritreja je također i e, postala član e, odbora za ljudska prava UN-a. Imamo isto tako i ovaj proces iz Kartuma koji je za nas važan, kao što znate. Imali smo prošli tjedan misiju i e, kolega koji su otišli u Eritereju i objasnili e, koji su, te, koji su to negativni trendovi koji se moraju riješiti. Moramo osigurati da različiti pristupi napreduju na uniforman način ne gubimo iz vida i naš dugoročni cilj, a to su političke i gospodarske reforme u ovoj zemlji. Transformacija na tom području imamo snažno usredotočenje također i na pitanje ljudskih prava. Hvala. Dragi. Hvala lijepa. Pa onda prvo gospodin kolega Neuser pa kolegica Sargentini. Hvala lijepo na vašim izvješćima. Mislim da su promjene u Etiopiji doista veličanstveno, ono zastane čovjeku dah. A ono što smo proteklih godina kritično promatrali i kritizirao, jasno mislim, u Etiopiji, mislim da je krenulo putem boljitka i stoga mislim da se moramo vrlo brzo aktivirati u Eritreji. Prvo da toj državi zaista omogućimo ravnopravne šanse, a onda to moramo i dalje nadograditi u političkom dijalogu. Ali drugo zašto je to važno je da jednostavno popravimo uvjete za samu Eritreju Eritreja nema veliki stabilizirajući faktor, važan stabilizirajući faktor u cijeloj svojoj regiji. I ako se s tim procesom bude još pozitivno dalje razvijela, mi to moramo podržati. A to naravno e, znači da se moramo obratiti jednoj razvojnoj politici za Eritreju onako kako je to i bilo i zamišljeno. Sad moje pitanje, ova politička situacija u Eritreji, vidimo da se bitno popravila. Ali u kojoj mjeri ste već iz toga izvukli zaključke ili možete izvući zaključke da se broj migranata iz Eritreje, iz te regije, iz tih, iz tih susjednih država Eritreje i same Eritreje, da to broj migranata u Europu da se on smanjuje. Hvala lijepo, Đubić Argentini. Mi raspravljamo o razvojnoj politici s Eritreom. Razgovarali smo o tome raspravljali dosta često u prošlosti. Sjećam se kad je ovaj odbor govorio, i šta se govorilo ovdje, kad je potpisan onaj nacionalni indikativni program za Eritreju. I govorili smo da stvarno to nije dovoljno jako i primijetili smo da je odbor vijeća zato zadužen u cijelosti ignorirao sve naše rezerve i naše da kažemo, prigovore parlamenta. Mislim da je to bila jedna totalno jedinstvena, baš ono jedinstvena situacija kad smo mi uspjeli nakon toga iz ovog odbora poslati vrlo jasnu poruku komisiji. A onda sljedeća priča je ovaj Afrički trust fund ili uzajamni fond i evropska uloga u financiranju. Vidite, ovdje se nekako te dvije stvari objedinjuju. Naravno da onih 200 milijuna eura u nacionalnom indikativnom programu za Eritreju. Naravno da je to u onim uvjetima bilo teško potrošiti. I mislim i Europskom razvoju za razvojnom fondu teško da je išta bilo potrošeno. Naime, ako imate infrastrukturni problem, projekt, onda se E, novac mora zato i potrošiti, ali mi nismo mogli to onda zbog ove situacije sa Eritreom potrošiti izravno, pa se dakle nije potrošilo. Ali ovdje smo već vodili nevjerojatnu raspravu o tome. Govorili smo šta je to. 200 milijuna eura za Asmaru u kojoj se ponašaju onako kako se ponašaju loše. Naravno, to onda nije ni potrošeno. Vi ste predložili vijeću Mislim, vidimo da još za sada nema opće mjesta da parlament provodi svoj nadzor pravi. Vi ste predložili da 185 milijuna iz Europskog razvojnog fonda prebaci u Afrički fond, dakle onaj uzajamni fond za Afriku, jer će tamo na tajmu moći to lakše potrošiti. Ali to je onda bolno. Dakle, ne samo da ste ostali da su zapravo i parlament je ostao, ne samo parlament bez svog pravo nadzora, nego i komisija više nije imala zapravo neku važnu ulogu, niti svoju riječ mogla reći kod monitoringa, nego je sve prebračeno u zajamni fond u Afriku da se može to potrošiti. Ja se slažem da ono što se događa trenutno u s eritrejske strane da je to fantastično, to mi vidimo stvarno, nevjerojatno i dobro. Ali ako želimo učiniti nešto za Eritreju i za regiju, ja to razumijem, trebamo. Međutim, troši taj novac a da se pritom manje više odustaje ili igno, da kažem abstrahiraju, previđaju svi uvjeti e, koji su potekli iz e, poštivanja ljudskih prava, to mislim da je problematično. I ako je vaš prvi infrastrukturni projekt kojeg želite izgraditi ili pomože se izgraditi cesta, cesta između dvije države Eritreje i Etiopije nakon svih onih njihovih sukoba, ja shvaćam da je to simbolična važnost, ne samo konkretna pragmatična, ali onda je to, kako ćemo sigurno znati da se to neće realizirati robovskim radom, primjerice, i još puno drugih stvari. A zatim, sjećam se stvari kad je odbor za razvoj uputio pismo režimu Asmari i pitao za sudbinu Datega Isaka. Mislim da nikad nismo dobili nikakvu obavijest. Čak nam nisu potvrdili ni prijam tog dopisa. Prema otkud sada ta ideja da će ovo pomoći eritrejskom režimu da, popravi, da se popravi, dakle počne više poštivati ljudska prava. Ja mislim da su oni još uvijek dio kartumskog procesa. Oni čak sudjeluju aktivno u procesu iz kartuma i mislim da je to za nas jako važno u svjetlu pitanja migracija. I to je očito nama bilo tako važno glede migracija, da smo jednostavno onda odustali od daljnje istrage što je bilo sa tim dopisom i što je sa poštivanjem ljudskog prava u toj zemlji. Vidite, ja vidim, ako mi tu pomažemo, da ćemo mi zapravo pomagati jednom režimu koji se zove, koji predstavlja neku vrst Sjeverne, e, Koreje za Afriku. To je Eritreja. Ja sam toga ne zaboravimo, kad smo ikad vidjeli eritrejsku vladu, da bude opće naklonjena evropskom projektima iz Evropskog razvojnog fonda. To je zapravo zanimljivo za Eritreju. Oni tamo, on, njihov režim se uopće nije korumpiran u smislu da se hoće obogatiti. To nije ono što njih motivira. Prema tome njima je sve jedno. E, gdje je opće ovdje službena najava? Kako smo mi opće došli s tom informacijom? da ćemo tu prebaciti jednostavno ta sredstva iz Europskog razvojnog u Afrički fond. Da, kad budete išli na odbor za Europski razvojni fond, onda se taj odbor zapravo odlučuje da se to prebaci u Afrički muzejamni fond. Ja mogu razumjeti da vi imate stanovite rezerve prema tom režimu gdje znamo svi naravno da taj režim ima problema sa naravno ljudskim pravima. I naravno da vam je stalo da se pokuša otvoriti, stupiti u dijalog sa tim režimom. A kako onda, kako ćete ovaj, s jedne strane odobravati investicije u Eritreju, s druge strane nadzirati ljudska prava, to je ono pitanje. Naravno da će javnost postavljati pitanja u vezi s tim. Ako se ništa ne promijeni u Eritreji, onda će ljudi s pravom pitati pa kako možete davati novce zemlji u kojoj je tako tragično grozno stanje s ljudskim pravima? Znamo da ima ropskog rada, ima svega tamo. E, mi smo sretni da se tu angažiramo, međutim, nećemo naravno dati sve novce odjedanput, nego ćemo polako pratiti situaciju i polako pomagate neke infrastrukturne projekte. Mislim da će prvo komisija se sad javiti za riječ. Hvala vam na komentarima i pitanjima i hvala vam za ovu priliku da razmijenimo mišljenje o tom. Možda o prve stvari što je rekao gospodin Noizer. E, zadnji govornici koji smo imali iz Eritreje koji su govorili o migracijama i zadnji podaci govore da od rujna prošle godine imamo 24 tisuće dolazaka u glavnim centrima za prihvat. I prema tim indikacijama da govorimo ukupno o 200, između 150 i 250 ljudi na dan koji izlaze iz Eritreje. To su još uvijek vrlo velike brojke. Zato što Judith je rekla, prvo moram reći da stvarno mislim da je stajalište parlamenta su zemlje članice uzele u obzir jer one su insistirale na načelju angažmana s obzirom eh, da smo mi na tom mislili. Zapravo smo vidjeli da se nije potrošio onda nijedan euro jer je bila važila ona suspenzija do sada. Čuli smo mi sve što ste rekli i mi to imamo na umu svaki put. Kad se govori o tome, mi smo svjesni da parlament nema nadzor nad eh, uzajamnim fondom za Afriku. I e, mi smo spremni, naravno, nastavim dalje davati sve informacije o onome što predlažemo da se učini i što se čini, ali sad se pitate kako ste uopće bili informirani o tome da se promijenio taj pristup. I e, onda smo, mi smo naime zvali Lindu prije dva tjedna, moj glavni direktor, i rekli, pitali da se to može izmijeniti. Mi smo došli onda dobrovoljno ovdje, vodite ovaj razgovor, da vam sve ovo kažemo kako ćemo, kako će naša podrška izgledati, kako ćemo to oblikovati. Biće to sasvim prirodno. Imamo politički proces s jedne strane, s druge strane imamo e, našu razvojnu pomoć i to ide paralelno vrlo prirodno. Ako čim vidimo da nema napretka na političkoj sceni glede ljudskih prava, automatski e, ćemo djelovati na drugu stranu jer e, ako vidimo da vlada nema nikakve namjere ići u nekakve reforme ili bilo šta, onda ćemo naravno zaustaviti novce. Za sada predlažemo da idemo 20 milijuna da se eura stavi u uzajamni fond kako bi to sad služilo za ove početne infrastrukturne projekte, konkretno izgradnju cesta. I onda ćemo imati vremena da procijenimo što se događa u tom razdoblju kad se počnu ti novci trošiti. Ali vidite, ako ne, mi, ako ne bude problema sa eritrejskom vladom, mi možemo s tim novcima i druge stvari raditi. Drugim riječima, mi smo rekli vladi eritrejskoj, ako ne budemo mogli na ovo implementirati, mi ćemo to onda za druge, u druge svrhe isto preusmjeriti. Jer imamo tu dosta fleksibilnosti glede namjene potrošnje sredstava. Nismo još sa Europskom službom za vanjsko djelovanje Petrikjani u detaljima dogovorili kako će konkretno monitoring izgledati, ali mi smo, čim budemo imali detalje kako ćemo to operativno provesti, mi smo spremni doći natrag u odbor i to vam tu prikazati i objasniti. I zadnja točka, ne mislim da je fer reći kako vijeće nije zabrnuto zbog ovog situacije sa uzemnim fondom. Ja sam prošlog tjedna bio na sastanku i bio sam iznenađen koliko su e, zapravo kako ljudi reagiraju po tome. Oni, njih ne brine taj nedostatak nadzora ili upravljanja fondom, jer oni znaju da se sve što se događa podliježe objektivnim kriterijima, ono što smo još dogovorili, zapravo ide u dobre svrhe. Da, što se mijenja? Sami ste rekli. Postoje pregovori, razgovori o reformama, razmišljaju se o novim idejama, novim stvarima, o samoj eritrejskoj vladi. To se mijenja u Eritreji. Ali ono što vidimo još nadalje, mi sam bio na sjeveru, tamo su granice otvorene recimo da omoguće eritricima da prelaze granicu, da vide kako to izgleda kad se živi u jednoj relativno otvorenijoj sredini pod jednim drugčijim režimom, recimo susjednoj zemlji Etiopiji primjerice. Mislim da je to jako važno. E, kad kažemo da ćemo novce investirati u Eritreju, e, to znači da ćemo zapravo mi e, investiramo u približavanje Eritre i Etiopije. I mislim, Etiopljani isto to od nas traže. Oni, niko nije sad, e, nije tako pretjerano stalo da u samu Eritreju u je investira novce jer njihovo vodstvo ni dalje nije tako nešto naročito otvoreno. Nismo mi tu ni naivni niti slijepi, nego smo krajnje oprezni. I e, svi znamo da se tamo možemo jedino vrlo oprezno i polako angažirati i involvirati u Eritreji. Ne, nego ono što mi želimo postići i što želimo direktno poticati je približavanje Etiopije i Eritreje. Dakle, tu imamo prvo dogod je granica ta sjeverna Eritrejska otvorena, da bude slobodno protok ljudi preko, cesta nam treba preko granice, jel? iz Hensta cesta. Da, i slušamo puno sve ono što govore Etiopljani i što govori regija. I vrlo pažljivo pristupamo svemu. Vrlo smo oprezni. I mislim sad da nam ne vjerujete na slijepo, najbolje što možemo činiti je da redovno se vraćamo u vaš odbor i da vam se obavještavamo o novostima, kako izgleda situacija, da ažuriramo to sve. Evo, šest mjeseci i tako. Ali vjerujte, ako sad ne budemo djelovali, to će bi bilo jako opasno. Jer nakon 20 godina bez ikakvog mira sad je došlo do mirovnog procesa. Mi se ne možemo tome okrenuti leđa. I mislim da tih dvadesetak ili 200 milijuna eura koje je predviđeno da je to sad dosta relevantno da vidimo šta se za podršku našem mirovnom, tom mirovnom procesu. Mislim, ono što se događa u Eritreji, da unatoč svim, svem onom što nam zamjeraju, jer bili smo vrlo otvoreni s njima i s obzirom na njihovo nepoštivanje ljudskih prava i općenito postupke tog režima, da unatoč tome još uvijek imaju više interesa, više ih mi zanimamo nego recimo zaljevske zemlje ili Kina koje se tamo motaju žele investirati. I više skloniji su nama i zainteresirani za Evropsku uniju. Mislim da mi to moramo iskoristiti i njima se vratiti. Judith, vi ste još nešto htjeli. Dvije stvari, da. Prvo, vi ste nam to sve usmeno tu iznijeli i drago nam jako da ste došli u, na odbor ali zašto nam ne biste dali na dokumentu tu analizu, recimo, koju ste za vijeće izradili? To bi nam jako pomoglo. I zatim, ne znam, ovo je pitanje Lindi i tajništvo, možda ne možete odmah odgovoriti, ali, ali ako vidimo da se prebacuju sredstva iz Europskog fonda za razvoj u uzajamni fond za Afriku, onda koja je tu uloga nas? Koju mi tu ulogu imamo? jer mi smo do sad barem imali parlamentarni nadzor, a sad koja je uopće uloga preostala parlamentu. I molim vas da nam i to odgovor na tu informaciju iznesete pismeno dostavite. Teško je to kad imamo samo usmenom izdanju. I onda još nešto, ono što mi nije jasno, ovaj nacionalni indikativni program koji smo e, smislili i zamislili kao projekt za suradnju s novim državama, traži za se poklop, po, postigne sporazum između dotične zemlje i Europske komisije. Tako da zemlja bude uvijek obavještena od komisije o tome šta može očekivati, koliko konkretno pomoći u okviru dotičnog sporazuma. I zašto ovaj, Eritreja recimo ne kaže mi ćemo biti jako kooperativni, radije bi ta sredstva u nacionalnom indikativnom programu vidjeli. I tako da budemo sigurni da se to onda potroši unutar Evropske unije, a ne negdje drugdje nenamjenski ali jer vi u krajnjoj liniji imate mogućnost izvući e, novce iz na kraju tog fonda i potrošiti na druge stvari, a to se mislim eritrejskom režimu baš ne sviđa. I zbog toga mislim ako ne budu omogućili trošenje iz Europskog fonda za razvoj, svjesni tog svega, pa kako onda ako nismo mogli to spriječiti, kako onda možemo spriječiti da se novci iz e, uzajamnog fonda za Afriku ne odliju nenamjenski i ne potroše kako bez našeg utjecaja na to. Da, svaki ovaj dokument ima jedan background bilješku. Ali to nije komisijno objašnjenje, to je samo ono što je tajništvo napisalo kao objašnjenje onog što smo tu usmeno odradili. Ali ja bih voljela vidjeti onu osnovnu stvar kako je došlo do odluke i sve od početka. Možda komisija može zamisliti. Možda možemo komisiju svakako zamoliti da pogledaju i da nam E, dostave što mogu. A što se tiče uloge fonda uzajamnog, ne znam kad je naš sljedeći sastanak, ali to je nešto o čemu smo mi već razgovarali i vas prefirali, Možemo eventualno za idući sastanak još nešto e, poduzeti. Da, ali mislim pod kontrolom moje institucije ono što je u našem nadzoru, što je u našem resoru, mi smo apsolutno spremni s vama podijeliti. To je naravno neslužbani dokument, non-paper, ali mi smo uvijek spremni vam to dostaviti. Što se tiče odgovornosti za uzajamni fond, potpuno je jasno kako to ide i znamo da vlade se neće složiti s tim. E, da to ide po nenamjenski kako Eritreja želi. Tako da nemojte brinuti, u nijukom slučaju neće potkopati jedno odgovorno postupanje s tim fondom. Mi bez eksplicitnog službenog pristanka svih vlada tu nećemo ništa, ne možemo ništa učiniti. Ali zašto smo prebacili iz Fonda za razvoj u ove druge? Zbog fleksibilnosti i brzine. Jer e, mi bi se morali vraćati kakva su pravila. Recimo, čim se promijeni nacionalni indikativni program koji se naravno redovno ažurira i mijenja, onda bi morali svaki put o svemu tome napraviti izvješće i proći službenim putem da se to obavijesti o tome kao Europski e, razvojni fond gdje su sredstva, da bi se onda ona mogla dalje davati. Dakle, to je, a ovdje to preskačemo. Dakle, mi jednostavno ne možemo prema postojećim pravilima Europskog razvojnog fonda onda dovoljno brzo reagirati s tim novcima. I zato smo to prebacili. A Eritreja je jako teška zemlja s kojom se surađuje. Oni zapravo ne prihvaćaju uopće standardne načine na koje mi poslujemo. I to je problem zbog kojeg je u nekim dijelovima su naši programe bili kompletno, da kažemo tamo, nisu se mogli provesti. Ali sad još jedna mogućnost. Zašto vi ne odete tamo? s obzirom na ovo otvaranje tog, e, tih granica i tog režima koje smo doživjeli zadnjih mjeseci, nevjerojatno, zašto vi kao parlament ne pošaljete izaslanstvo dolje? Mi ćemo vas, mi bi vas podržali u tome i pomogli. Mi smo to htjeli nekako prije Božića napraviti, ali onda nije bilo moguće. A Sad, nažalost, je to prekasno za ovaj mandat, za ovaj saziv parlamenta. To će biti više za sljedeći saziv. Možda na jesen će to ovaj, odbori odlučiti, jer mi smo već i prošle jesen jako tražili da se posjeti Eritreja, ali nismo stigli. A sad je prekasno. Dakle, sljedeći saziv. Ima li još pitanja? Još jedan prijedlog. Za ovaj saziv je to sigurno prekasno, ali ako idemo kao parlamentarno izaslanstvo u zemlju u kojoj vlada takva politička krema, ako ne budete vrlo pažljivi ćete zapravo legitimizirati, dati legitimaciju političku onom što postoji tamo onom režimu, a to nije dobro. Jasno za režim kao što je Eritreji. Jer ono slanje tamo prerano, izaslanstva prerano bi stvarno samo legitimiralo nešto što nije zdravo. Ma to je bila upravo ona rasprava koju smo vodili pred Božić na sastanku koordinatora. I to smo rekli da ne želimo onda ipak ni zaslanstvo slati, niti financiranje neka odabravati rano dok ne vidimo kako ide dalje. Dobro. Ali vidjet ćemo u srpnju će se odbor na novo formirati u novom sazivu pa će se onda nastaviti rad na ovom dosjeu. Evo, hvala lijepo kolegama što su nam se pridružili, naši gosti iz komisije. Za ovo hvala vam. Za pitanje Eritreje. Yeah, okay. Okay, colleagues, we have... Evo imamo još zadnju točku danas na dnevnom redu, to je točka broj 9. Ne vjerujemo da će biti jako dugačka, znači imamo praćenje pregovora nakon isteka sporazuma iz Kotonava, odnosno izvješće e, koje, sa sastanka koji je održan e, prije dva tjedna u Briselu. Dakle, riječ je o novoj skupini za praćenje, kao što znate da će sporazum iz Kotonaua isteći u e, veljači 2020. godine. Sada trebamo dogovoriti nasljednika. Europski parlament je, ima svoje ovlasti po pitanju formiranja ove skupine za praćenje. Također su uključeni u taj cijeli proces članovi našeg odbora, ali također i Zafeta, INTE, delegacija AKP-a i u zajedničke parlamentarne skupštine i također delegacije u Panafričkom parlamentu. E, dakle, imamo oformljen, znači imamo oformljenu skupinu za praćenje pregovora za, jer nakon e, isteka tog procesa e, onda će parlament morati dati svoju suglasnost za bilo koji nastavak ovog sporazuma koji je trenutno postojeći. E, također je i povjerenik Mimica došao kao jedan od, e, znači kao zapravo e, šef pregovaračke misije i koji nam je iznio tekuće stanje stvare, stvari. Rečeno nam je da trenutno nema sporazuma između AKP-a i Europske unije po pitanju strukture i strateških e, praktičnosti ovog nastavka sporazuma. Ono što nama treba, a to su zajednički e, temelji i smatramo da bi taj novi instrument trebao slijediti ove ovaj koji ističe u drugom mjesecu 2020. godine. E, dakle, e, mi nećemo uspjeti zaključiti ovaj cijeli proces prije e, izbora u svibnju i novi saziv Europskog parlamenta će se morati pozabaviti time u srpnju. Evo, to su informacije koje imamo za sada. Dakle, također smo razgovarali već i ranije o tome da znamo da se rasprava vodi i u samoj Africi, jer se ne znam točno je li to sporazum između Europske unije čitave Afrike ili zemalja AKP-a i Europske unije i tako dalje. Dakle, to je još pitanje koje nije još sasvim razriješeno. Norbert je bio prvi koji je digao ruku. E, e, želi, želi li možda kolegica prva postaviti? Marija prva ili Norbert, izvolite. Nemamo još puno toga za nadodati, zato što ovo o čemu smo raspravljali do sada nije baš bilo konkretno, a nemamo novih informacija e, od e, prošlog četvrtka. I ja zapravo nisam bio prezadovoljan u vezi toga. Ni ja. Marija? Možda ćemo moći znači, imati bolji sastanak u budućnosti tako da damo neki feedback e, odboru. Marija? Evo, E, ja dolazim sa sastanka e, s Panafričkim e, parlamentom gdje se raspravljalo o sporazumu nakon isteka sporazuma iz Kotonoa i o najboljim opcijama. Znači, bili smo malo razočarani zato što je Afrička unija preuzela ulogu više manje savjetnika, ali ništa što su rekli nije bilo obvezujuće. E, i sada pokušavamo naći neku bolju poziciju, bolju ulogu u tim e, pregovaranjima. Ako idući put dobijemo više informacija, a nadamo se da hoćemo, onda ćemo moći raspravljati i o ulozi Afričke unije u tim pregovorima, zato što je za Afriku pomalo e, teško. Imamo 48 država članica, imamo AKP, znači imamo Afriku koja nije u AKP-u nego u Afričkoj uniji i za njih je ta pozicija iznimno teška jer moraju e, zapravo e, doći sa zajedničkim stajalištem čitavog kontinenta. To je jako zanimljiva situacija i zato sam ja pomalo razočarana čitavom situacijom. Da, da u Africi postoje različiti, različita stajala. Dakle, Europska unija ne može dati svoju viziju o tome kako bi Afrička unija trebala odlučivati i pregovarati. Dakle, evo, to je samo onako bila informativna, e, informativni podatak, ne znamo hoćemo li imati više informacija prije nastavka pregovora. Dakle, Znači, u veljači i u ožiku će se nastaviti pregovori. Nadamo se da ćemo imati više informacija koje ćemo moći ovdje iznijeti na odboru. E, pomno ćemo to pratiti i nadamo se da ćemo dati neke dodatne informacije ovom odboru prije izbora u svibnju. E, hvala vam svima na tome. Sada zaključujem današnji sastanak, evo malo ranije nego inače što je lijepa promjena, tek je 6 sati. Sutra u 9 počinje sastanak koordinatora. A glasovanje ćemo imati znači u 10 sati. Ugodna večer.